liebe Kolleginnen und Kollegen, Drage kolegice i kolege, poštovane dame i gospodo, mislim da možemo krenuti s našim sastankom. Ali tek nakon što potpredsjednik eh, sjedne ovdje gore s nama i pridruži nam se. E, lijepo vas molim da zauzmete svoja mjesta. Meja. Hvala lijepa. Odluke koordinatora od 13.10. i od jučer su podijeljene. Ukoliko ne bude prigovora do 3 sata popodne, smatrat ćemo da su te odluke usvojene. Želio bih također nešto istaknuti. Na zadnjoj sjednici koordinatora govorili smo o radu Policy Departmenta, govorili smo o predlozima skupine za istraživanja i e, briefing u 2015. E, rok je 5. E, studeni. Podsjetio bih vas da je to sutra. I stoga vas molim da svoje prijedloge podnesete do 12 sati u podne u tajništvu. Prelazimo sada na devetu e, točku dnevnog reda. Sada bih dao riječ gospodinu Wolfgangu Šadeu sa Instituta za istraživanje iz Karlsruhe Želim mu dobrodošlicu. On će prezentirati e, studiju e, investicija u velike TNT e, projekte i isto tako želim dobrodošlicu gospodinu Rukenhoferu iz Instituta za tehnologiju. Ranije je radio u Hofer institutu. E, ažuriranje informacija o ovom području zatražili smo u travnju. Preliminarni sažetak je dostavljen odboru prošli tjedan. Otisnuti primjerci nalaze se i ovdje u dvorani. Gospodine Šade, imate riječ. 15 minuta. Hvala lijepa gospodine Kramer. Hvala lijepa i na pozivu na ovaj sastanak. Ja ću pokušati održati cijelu cijelo izlaganje na engleskom, e, budući da je i studija napisana na engleskom, e, lakše će mi biti govoriti na engleskom. Hvala vam što ste mi dali priliku da vam predstavim ovu studiju. Tu imamo ažurirane podatke o posljednjih TNT projekata, 10. Tu, je sudjelovalo, mm, tu su sudjelovali brojni kolege i svi smo ovdje i odgovorit ćemo vam na pitanja nakon ove prezentacije. Najprije bih vam htio predstaviti TNT i studije koje smo analizirali za naš projekt. Nakon toga ću vam govoriti o postupcima procjene, projektiranja um, posljednjeg e, okvira, te na koji način se to mora paralelno provoditi zajedno sa razvojem e, um, infrastrukture, te na koji način osigurati sudjelovanje e, javnosti. Dakle, to su teme koje smo odabrali za, ovu krat, za ovo kratko predstavljanje. TNT mreža, e, koncept se pojavio prije jedno 20 godina, prvo je bila politička ideja, a dan, danas smo već na analitičkom pristupu. Krenuli smo dakle sa e, prijedlozima zemalja članica, a sada u proteklih 4-5 godina ovaj odbor i komisija rade također na tim prijedlozima te rade na tome da se e, unutar Europske unije razvije jedna koherentna prometna mreža. I trenutačno se nalazimo u situaciji da radimo na razvoju koncepta mreže TNT. Ovdje govorimo o, ta se mreža danas sastoji od devet koridora koje vidite na karti. zapravo ne funkcionira. Dakle, osim te osnovne mreže koja se sadrži, sastoji od e, devet koridora, odabrali smo deset projekata u studiji koje smo analizirali, način na koji su projektirani i e, izvedeni. E, deset od njih je bilo dijelom prethodne studije, a onda je odabrano još pet dodatnih projekata. I to je projekt brze željeznice dakle e, uz Rajnu, zatim brza željeznica od Stuttgarta do Ulma, tri tunela Brenner, Gotthard i Lechberg. Dakle, to su novi slučajevi koji su e, predstavljeni u ovoj ažuriranoj verziji studije. Nekoliko brojeva. Troškovi su od 131 e, milijuna eura do oko 10 milijardi eura za neke od ovih projekata. Postoje različiti pokazatelji koji pokazuju socijalno-gospodarske koristi i troškove ovih projekata. Ako pogledate omjer troškova i koristi, uglavnom su između 1,5 i 2.6 za ove projekte koji su a ako pogledate ostale pokazatelje poput vremena dakle za Eh, vraćanja ulaganja, uglavnom govorimo od 15 do 20 te čak do 50 godina. Ovo su slučajevi koje smo analizirali i došli smo do pet važnih zaključaka. Prvo, na koji način se donose odluke o sufinanciranju TNT projekata. Najčešće se ti projekti e, dijele u aktivnosti i ako na primjer pogledate projekt željeznice Baltika, jedan dio toga može biti u Litvi. I onda jedan dio toga može financirati INEA, to je Europska agencija, i onda se određuje ranking, dakle zapravo ocjena različitih aktivnosti i onda na temelju tog redoslijeda DigiMove određuje e, redoslijed financiranja. Kako se to čini? Tako što se odaberu i analiziraju e, četiri e, kriterija, kriterija za ocjenu. A što se recimo misli pod relevantnosti? E, dakle, analiziraju se e, pozivi na e, natječaj i ako se sve odgovara uvjetima natječaja, zatim drugi kriterij, dakle, je li projekt mm, dovoljno spreman, je li projektiranje na odgovarajućoj, u odgovarajućoj fazi, jesu li spremne sve potrebne dozvole, te zatim treći kriterij je učinak, dakle to je procjena učinka da li nosi pozitivne socijalne e, i gospodarske učinke. te procjena utjecaja na okoliš. Dakle, to su, e, dakle, kriterij utjecaja mora biti ispunjen, te na kraju imamo kriteriji kvalitete, E, tu se analizira upravljačka struktura prijedloga, da li su određene e, ključne faze, da li su e, planovi dobro pripremljeni i u ovoj fazi jako bitno sagledati i ostale teme koje bi možda trebale imati veći prioritet. To je, na primjer, upravljanje rizikom. Na primjer, ukoliko su potrebne promjene, E, koji bi se rizici mogli pojaviti u slučaju da su, da su potrebne prilagodbe, hoće li recimo trebati mijenjati upravu, na koji način se promjene prate, na koji način, se, na koji način će troškovi promjena utjecati na e, ukupni trošak projekta. Tako da tim bi stvarima trebalo posvetiti malo više pažnje. Treća točka koju imamo na o, ovom popisu, to je procjena mega, takozvanih mega projekata. Kad govorimo o velikim projektima koji dobivaju veći dio e, EU financiranja, dakle to je od 30 do 40%, to su međunarodni projekti, to je prekogranični projekti, a onda tu su i projekti koji se mogu financirati iz kohezijskih fondova. U takvim slučajevima je potrebno također napraviti procjenu između različitih projekata ili različitih aktivnosti i naravno potreban nam je integrirani model prijevoza, a u ovom trenutku nemamo e, takav model, to jest model odgovarajuće kvalitete da bismo mogli provesti ovakvu procjenu. A kada govorimo o megaprojektima, to su projekti koji koštaju nekoliko stotina milijuna eura ili čak milijardu eura, to su projekti koji bi mogli imati ogromne gospodarske učinke i to učinke koji e, dakle idu iznad toga da se recimo uštedi vrijeme i mogli bi imati pozitivne utjecaje na BDP, na zapošljavanje i tako dalje. I još jedna vrlo bitna stvar, naravno važno je imati neovisnu studiju izvedivosti, a ne samo studije koje nam predlažu e, oni koji predlažu te projekte sufinanciranje velikih projekata. 40% od Europske unije i 30-40% od određenih zemalja članica, uglavnom je najveći dio pruža Europska unija. I onda takvi projekti naravno moraju imati veću težinu u odlukama, a i proces praćenja mora u takvim slučajevima voditi Europska komisija budući da pokriva najveći, to jest veliki dio troškova. Ovdje je važno napomenuti da ako pogledamo različite projekte e, vlakova velikih brzina, dakle e, učinci mogu varirati od zemlje do zemlje, tako da to ovisi i o praćenju projekta i o e, reviziji projekta. Stoga Europska komisija, ako dakle preuzme veću odgovornost, to bi moglo donijeti, dovesti i do ušteda. Zatim projektiranje projekta te e, odgovarajuća razina pripremljenosti projekta točka broj 4. Pri projektiranju projekta jako je važno da svi detalji budu dobro definirani. Ako moramo znači poštivati zaštićena područja, ako treba zaobići recimo neka područja, to treba biti vrlo jasno prikazano i to se naravno ne bi smjelo e, pojaviti tek na samom kraju kad, je već, e, kad se već projekt provodi, jer naravno to će značiti i porast troškova. Tako da jako je važno da budu definirani parametri kvalitete, poput na primjer brzine, cilj, ciljna brzina, dakle je li ciljna brzina 200, 220 ili 180 km na sat, te te izvedivost, e, dakle inženjerska izvedivost tunela, kako će se dakle izgraditi ti tuneli, te svi ostali detalji koji bi mogli utjecati na projekt. Jako je važno napraviti i odgovarajuću procjenu troškova projekta kako u fazi e, provedbe projekta ne bi došlo do e, značajnog porasta troškova. U redu je da troškovi porastu zbog inflacije, ali e, ne zbog toga što nije dobro planirano. Zatim analiza rizika i upravljanja rizikom kod ovako velikih projekata. To mora biti uzeto u obzir te upravljanje promjenom. To je novi alat koji se zove modeliranje provedbe izgradnje. Riječ je o tri, tri, trodimenzionalnom računalnom modelu te infrastrukture i na tom, uz pomoć tog e, alata se mogu definirati faze, e, izračunati troškovi i ako su potrebne e, preinake onda se odmah može dobiti dakle i novi vremenski okvir i novi izmijenjeni troškovi. I na taj način i mi koji donosimo odluke možemo odmah vidjeti posljedice koje će promjene imati na troškove. Tako da to je jedan zanimljiv alat. Peta točka. Osim infrastrukture moramo uzeti i u obzir i politiku infrastrukture prijevoza dakle koja će naravno biti povezana s ostalom infrastrukturom jer sve ove velike projekte moramo podijeliti na faze i počinjemo sa provedbom jedne faze i vid, pratimo na koji način se razvija a, tržište prijevoza i ako se razvija prema planovima, to jest ako raste, onda možemo početi sa provedbom druge faze. E, taj pristup se predlaže za jedan od koridora i vidjet ćemo na koji način će se razvijati e, tržište te hoćemo li trebati nastaviti sa drugim fazama. Na taj način ublažavamo e, određene rizike. I naravno tu je ponovno pitanje liberalizacije e, tržišta prijevoza. To naravno utječe i na nove infrastrukture. I ako uzmemo recimo slučaj e, tunela između Liona i Torina, ogromna količina iznosa je uložena, no teretni prijevoz ni sa jedne ni sa druge strane tunela još uvijek nije dovoljno liberaliziran. A da bismo imali veće koristi od tog tunela trebalo bi više liberalizirati tržište i potaknuti natjecanje. Ako pogledamo drugi primjer u kojem politika prijevoza i infrastruktura su koherentne. To su primjeri tunela Gotard i Lečberg. Tu je paket formiran kako bi se financirao, financirala izgradnja tunela iz naknada za prijevoz teških vozila i od naplate cestarine te iz poreza za gorivo. I to je recimo jedan dosljedan paket infrastrukture i politike prijevoza. Mislim da je jako važno da na pravilan način definiramo politički okvir, e, to jest okvir politika za promet te infrastrukturu. Šesta točka je e, sudjelovanje javnosti. Smatramo da je sudjelovanje građana vrlo bitno i ako imamo e, transparentnu E, suradnju. Na taj način ćemo zasigurno unaprijediti provedbu projekta. Protivnici projekata uglavnom znaju imati i dobre ideje koje bi valjalo uzeti u obzir u e, provedbi projekta i ako ih uključimo u ranoj fazi e, mogli bismo izbjeći sudske postupke kasnije, a to bi naravno dovelo do ušteda i javnog novca, a i vremena. Tako da jedna od velikih prednosti sudjelovanja javnosti je upravo to a druga stvar koju smo otkrili se odnosi na to da, su, da je javna podrška pomogla u provedbi određenih e, projekata. Na primjer, Gotthard tunel je jedan od, od tih e, projekata. I ti su projekti, ekonomski gledano, možda nemaju velike koristi, ali su imali koristi za stanovništvo. I u slučaju Stuttgarta tu je došlo do zastoja u e, razvoju projekta, dogodili su se masovni prosvjedi koji su zaustavljali provedbu e, projekta. Vlada je počela e, proces razgovora sa svim zainteresiranim stranama, razgovarali su o svim razlozima za i protiv I na kraju je vlada pozvala na javno glasanje, dakle pozvala je građane da se izraze i izrazili su se za taj projekt, tako da je napokon projekt odblokiran i sada se nastavlja. Tako da u ovako velikim projektima jako je važno e, čuti mišljenje građana i možda upotrijebiti eto mogućnost da i oni izraze svoje mišljenje putem glasanja u određenom projektu na kraju bih citirao preporuku s kojom se mi potpuno slažemo, tako da ako projekt nije spreman ili nije spreman prijeći u sljedeću fazu, riješite to prije nego što potrošite novac. Hvala vam. Hvala lijepa gospodine Šade na ovom izlaganju. A sada prvo riječ imaju koordinatori. Međutim, e, zbog e, kratkog vremena i brojnih javljanja za riječ, samo dvije minute. Izvolite. Eh, Hvala vam, gospodine Šade. Ovo su bile vrlo dragocjene informacije. Nastavit ću govoriti dok čujete, dok pronađete pravi kanal za prijevod. Imam nekoliko pitanja. Jeste li e, analizirali i lokalne mreže koje se moraju povezati na projekte TNT? jer postoje problemi sa početnom i završnom točko, točkom zato što nije jasno kako ih spojiti jer sustav prijevoza nije Strukturirane na odgovarajući način. Možda biste nam mogli govoriti i o početnoj i o završnoj točki. Dakle, kad govorimo o europskim putevima. E, druga točka je zabrinutost naših građana. Vi ste e, u prezentaciji izložili čitav niz preporuka, no imam osjećaj da te preporuke možda nisu dovoljno snažne zato što različita lokalna tijela, države, gradovi zaista e, imaju jako velike posljedice od e, ovako velikih struktura koje se grade u njihovoj blizini jer e, smatram imam osjećaj da su građani jako zabrinuti oko nekih od ovih projekata na e, stranici broj 15 se jasno opisuje razlika između procjene učinka na okoliš, između strateške procjene utjecaja planova i programa na okoliš i onda se još govori o procjeni utjecaja na klimu. Kako to sve u praksi funkcionira? Je li to, e, dakle, postoji li tu razlika samo na mm, teorijskoj razini ili doista postoji nekakva razlika? Hvala, Ismail Ertog. E, I ja zahvaljujem doktoru Šadeu na ovom zanimljivom izlaganju. E, doktore Šade, ja bih imao cijeli niz pitanja koja nisu nužno upućena vama, nego kolegicama i kolegama iz Europske komisije, a budući da su prisutni ovdje stručnjaci iz ovog područja, želim postaviti ta pitanja. Gospodine Šade, vi ste rekli e, s pravom da je sudjelovanje lokalnih vlasti jako važno što se tiče donošenja odluka i to smo vidjeli na primjeru u Stuttgartu 21. Ja bih imao sljedeća pitanja. Kao prvo, ministarstva E, Poneprije Savezno njemačko ministarstvo za promet se zapravo boji da na ministarskoj razini s obzirom na brojne stvari koje e, su dogovorene ovdje zapravo je svejedno e, što smo dogovorili. Daću vam primjer. U Njemačkoj govorimo o sudjelovanju regionalnih vlasti i to je definirano i to se provodi na način da primjerice e, gradonačelnici i vijećnici e, sudjeluju u donošenju odluka, ali nisu uključene komore ili e, strukovna udruženja. Pitanje je upućeno Europskoj komisiji. Koja sredstva su nam eh, na raspolaganju prije eh, povrede propisa i drugo eh, što se mora dogoditi kako bi komisija pokrenula postupak protiv jedne države članice zbog povrede propisa i zadnje pitanje s obzirom na to da se kod nas poneprije u Bavarskoj vodi rasprava o ovom pitanju imaju li države članice slobodu odlučivanja što se tiče pitanja koji projekt e, kada žele provesti. E, recimo da je država članica protiv natječaja koji agencija želi provesti, može li Njemačka onda reći ne, ja neću sudjelovati u tom natječaju zato što trenutačno imam e, jedan drugi interes i može li onda uzeti natrag, hoće li ta sredstva se vratiti natrag u zajednički proračun i osim toga zanima me e, što je sa onim načelom use it or lose it, da morate iskoristiti sredstva ili ćete ih izgubiti. Je li rok pet godina i doista me zanima je li to doista slučaj. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Sada osim koordinatora na popisu imam e, Golniša, Daldal, Bilbao, Livo, Liberacki, Turka, Ainto i ja sam se javio za riječ, a nakon toga i kolega iz komisije. Ovime zatvaram popis. U redu. Gezine Majsna ima riječ. Hvala lijepa. E, no, nisam očekivala da ću odmah dobiti riječ. E, gospodine Šade, i ja zahvaljujem na izlaganju. Oba koordinatora nisu ovdje i zato Imamo ovaj redoslijed. Dobro, nastavit ću. Hvala lijepa na ovom izlaganju. Imam nekoliko pitanja. Međutim, preliminarno bih e, željela nešto reći. E, na koncu ste govorili o tome koliko je važno sudjelovanje javnosti. I ja smatram da je to jako važno. U Njemačkoj su građani jako aktivni i zbog toga nekoliko projekata nije uspjelo, zato što to sudjelovanje javnosti e, nije bilo osigurano na vrijeme. Zanima me kako to funkcionira. Mora li se to raditi u sklopu svakog projekta? Ima li e, to smisla na određenim razinama i ne dolazi li do toga da zapravo sami sebe bojkotiramo u određenim e, slučajevima. E, primjer u Njemačkoj je trasa Y koja je uključena u TNT, planira se 20 godina, Ostvarene su investicije, od početka nije postojalo sudjelovanje javnosti, međutim došlo je naknadno do toga i na koncu je došlo do prosvjeda građana i sada e, se ta trasa nije mogla ostvariti i nismo osigurali rasterećenje e, teretnog prometa. E, mi znamo da želimo imati teretni promet na željeznici zato je predložena trasa Y. Sada tražimo alternative, još nismo pronašli rješenje, to će trajati još nekoliko godina i zato se teretni promet mora odvijati na cestama. Građani ni to ne žele. E, što učiniti? Što vi mislite? Na koji način osigurati pravodobno sudjelovanje javnosti kako ne bi došlo do međusobnog kočenja i stopiranja projekata? Hvala lijepa. Maja Kilenen. Arvoisat kollegat. Hvala, dragi kolege. Prometnoj politici treba jedna dugoročna vizija. TNT je dogovoren već odavno i kada je paket dovršen, Sada svi žele da se ide u reviziju. Upravo iz tog razloga imam jedno pitanje koje je tipično finsko. Hoćemo li konačno uspjeti nešto učiniti ili ćemo se koncentrirati na međusobne rasprave umjesto da dođemo do rezultata. Potrebni su nam rezultati i u tom smislu se trebamo usredotočiti na ona područja u kojima je teško pristupiti dakle riječ je o izoliranim udaljenim područjima moramo pokazati solidarnost ali prije svega nam treba jedan mirni pristup kada razgovaramo o TNT-u. Odluku smo već donijeli i trebamo je sadržati. Hvala lijepa, Halima Delin. Euh, hvala gospodine predsjedatelju, hvala na izlaganju. Francuska i Italija traže financijska sredstva Europske unije za projekt Lyon Turin. Turino, to je jedan veliki projekt tu ima određenih problema u smislu ekološkog utjecaja, ali i utjecaja na javno zdravlje. Htjela bih ukazati da je čak Francuski revizorski sud 23. listopada 2014. godine izdao jedno izvješće u kojemu stoji, citiram, nema gotovo niti jednog evropskog grada koji ima dovoljan značaj u smislu broja stanovnika, a koja bi e, opravda ovu vezu između Liona i e, Torina. I iz tog razloga je revizorski sud e, to kritizira u odluci od prvog kolovoza. Dakle, socioekonomska rentabilnost je preniska za ovu liniju. Dakle, govori se o ulaganjima koja nisu proporcionalna Znamo da su Italija i Francuska zemlje u kojima postoji deficit i da to nije u skladu s ugovorom iz Lisabona. Ove dvije zemlje također ne koriste postojeću renoviranu prugu, samo 15 do 20% je iskorištenost te pruge. A što se tiče Europske bijele knjige, ja imam jedno konkretno pitanje u financijskom smislu, s obzirom da se sredstva za ovaj projekt stalno povećavaju, danas je projekcija dvostruko veća od početne, govori se o 26 milijardi eura, što je ogroman iznos. U listopadu 2013. godine Europska unija se odlučila da jedan dio mehanizma interkonekcije e, bude na raspolaganju za tu infrastrukturu. Mene zanima hoće li Europska komisija nastaviti s tim projektom i e, koji su, e, koji su financijski detalji vezano s taj projekt? Sljedeći je Peter Lundgren. Ja sam jako zabrinut kad govorimo o ovim velikim koridorima i na koji način se oni povezuju sa lokalnim mrežama. Mislim da na kraju dana ljudi koji ostaju e, zaglavljeni u ruralnim područjima, oni zapravo najviše pate od nepovezanosti. Ovi megaprojekti e, trebaju jako puno novaca od poreznih obveznika, no mislim da moramo razmisliti o tome da se novac ne potrati na te ogromne projekte. Naravno, svi građani se brinu o ogromnim troškovima ovih projekata koji neprestano rastu, tako da bih htio čuti nešto više o tome. Hvala lijepa. Ovime zaključujem e, rundu koordinatora, budući da imamo jako malo e, vremena. E, imate samo jednu minutu za pitanja. Međutim, naravno, presudni su odgovori. Riječ ima gospodin Vandalen. Hvala gospodine predsjedatelju. Moje pitanje se tiče ovih 12 e, primjera u sklopu TNT-a. Imam pitanje vezano uz Betue liniju. Ako sam dobro shvatio, studija bi trebala biti na raspolaganju. Prošle zime sam e, putovao vlakom i na njemačkoj strani još uvijek e, nisu bili dovršeni radovi. Možda ste izdvojili e, njemački dio iz ove linije Betuve. što se tiče samog opsega projekta, spomenuli ste trošak od 5,9 milijardi eura. pretpostavlja se da će trošak biti veći, a ako to tako... Hvala lijepa, gospođa Šujica. Hvala vam lijepo. E, želim, e, dolazim iz Hrvatske. Čula sam e, vezano za ovih 12 primjera koje ste ovdje naveli, međutim ne vidim da je igdje se govori o Jadransko-Jonskom koridoru. Znam da je Jadransko-Jonski koridor ucrtan na TNT kartu, isto tako morate znati da prolazi nakon trsta kroz hrvatsku i došao je do luke ploče u hrvatskoj i nakon toga treba proći ostatkom hrvatske bosne hercegovine crne gore makedonije albanije i doći do grčkog patrasa. nedavno je održan sastanak u berlinu. twenty eight kolovoza u nadležnosti gospođe merkel i dogovarana je trasa ja vas sad e, želim ovdje pitati tehničko pitanje tko je taj tko odlučuje o trasi obzirom da su lokalne i regionalne vlasti zadužene za prostorno plansku dokumentaciju a sve u skladu sa strategijom državnog prometa tko je taj tko će odlučiti o trasi i koja je sudbina jadransko jonskog koridora? Hvala lijepa. Jens Nielsen riječ. Hvala, ja dolazim iz sjevernog dijela Švedske. Naravno, svi se bave svojim lokalnim koridorima, to ne čudi. Dobro je da imamo ovo izvješće u ovom razdoblju kada se planiraju veliki investicijski projekti do 2020. Trebamo vidjeti kako će se stvari odvijeti i koje preporuke možemo izvući iz toga. Mislim da ste sastavili vrlo kvalitetno izvješće, vrlo promišljeno. Imam jedno pitanje koje se odnosi na sufinanciranje. U prvoj fazi, na samom početku projekta, mislim da je bitno da Evropska unija potiče sufinanciranje. To je važnije na početku nego na kraju projekta. To je moje pitanje upućeno komisiji. Možemo li to poboljšati kako bi se e, financijska sredstva Europske unije koncentrirala na prvi dio razdoblja. Hvala. Zizeka Bilbao. Hvala vam e, predsjedniče, hvala i gostima na e, objašnjenjima i koncentrirat ću se na dva konkretna pitanja. Studija se referira na 12 primjera, 12 slučajeva Rekli ste nam koji su kriteriji, koji se uzimaju u obzir kada se e, radi na identifikaciji projekta, no u vašoj prezentaciji nisam čula mnogo o koherentnosti. Europska unija je odobrila prioritetne projekte još 1994. Nakon, to jest prije dvije godine smo ponovno to refidirali i redefinirali mnogo od tih projekata kao prioritetne, zato što još uvijek nisu izvedeni. Govorili ste o prednostima dobre provedbe projekata u Europi. Jučer smo analizirali studije koje su e, govorili o trošku neujedinjene Europe. I stoga je moje pitanje sljedeće. Što ćemo učiniti kako bismo motivirali zemlje članice da zadrže dosljednost u predstavljanju projekata kako bismo mogli riješiti probleme s kojima se susrećemo na našim granicama i koje nismo uspjeli riješiti sa svim ovim projektima. Još uvijek imamo e, granice i 1% BDP-a se gubi na te probleme. I Europska komisija bi trebala e, preuzeti odgovornost, to ste rekli. E, na što ste konkretno mislili i što još smatrate da bi komisija trebala učiniti, a nije učinila do sad? Daniela Into. Hvala vam, predsjedniče. Čula sam riječ narodna, volja, no gdje se vidi ako se stanovništvo ne slaže sa projektom? Na koji način se građani mogu braniti od nastavka određenih projekata? Tu se naravno, eh, tu naravno govorim o eh, vezi između Liona i Torina. Naravno, građani se ne protive tom projektu zato što žele zadržati status quo, već zbog toga što taj projekt nosi ozbiljne okolišne posljedice. Govorimo o eh, ogromnim količinama štetnih materijala u planinskom području. Tako da govorimo o ozbiljnim posljedicama na okoliš. Što se može učiniti kako bi se spriječila ekološka katastrofa i ako se to ne može učiniti na konkretni način, zar ne bi trebalo razmisliti o tome trebali doista nastaviti s ovakvim projektom? Hvala lijepa. Ispričavam se. Bruno Volniš je sljedeći. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja ću se nadovezati na pitanje kolegice Karime Deli i odnosi se na vezu između Liona i Torina. Taj projekt izaziva velika očekivanja i pozdravljam nazočnost glavnog tajnika Francuskog odbora na dovršetku ovog projekta. Međutim, izaziva i zabrinutost iz nekoliko razloga. Vi ste nam u ovom dokumentu predstavili jednu stopu profitabilnosti između 4,62 i 5,09%. Mislim da je to vrlo precizno ali istovremeno i neke druge analize govore suprotno. Zanima me na čemu se temelji ova projekcija. Moje drugo i posljednje pitanje. Spomenuli ste mogućnost realizacije projekta u dvije faze. Ako sam dobro shvatio što ste rekli, prva faza nakon koje bi se analizirala rentabilnost projekta prije nego što se krene u drugu fazu. Ne shvaćam točno izvedivost ove dvije faze, jer ako se probije tunel i ako se ne uspostavi e, nakon toga veza, onda će e, bušenje toga e, tunela imati, neće imati mnogo smisla. Evo to bi bilo moje pitanje. Hvala, Hvala na vrlo zanimljivom izlaganju, posebno vezano uz metodologiju sudjelovanja javnosti. Neću se vraćati na ono što su rekli kolege. Spomenuli ste Lion Torino, to je primjer koji se stalno vraća, pa ću se i ja na njega osvrnuti. Ne radi se samo o francuskom ili francusko-talijanskom problemu, to je uistinu važan e, put koji će olakšati promet na autocestama i koji će imati isto tako utjecaj na okoliš, ali ja bih rekao pozitivno imajući u vidu e, rasterećenje autocesta. E, slažem se da je velik financijski iznos e, što se tiče ocjene troškova i koristi, na to treba stalno podsjećati. Možete li e, podsjetiti taj, e, da je uistinu e, taj, takav taj dobar omjer između troškova i koristi? Kolega iz regije Dakle, pitanje ko će zapravo se obratiti talijanskim i francuskim vlastima i tko će potvrditi angažman na europskoj razini. I koja je najveća prepreka danas koja bi mogla zapravo dovesti do toga da se e, ovaj važan projekt blokira? Sljedeća je Hvala gospodine predsjedatelju i zahvaljujem autorima na ovoj studiji koja daje neke zanimljive podatke. Ja ću postaviti pitanje koje izlazi izvan okvira ove studije a to je jedno često pitanje, pitanje realiziranih investicija, posebno e, su e, financiranja e, u kojima sudjeluju države članice. S obzirom da se sada nalazimo u situaciji krize i proračunskih rezova, ne bi li bili bilo moguće integrirati smanjenje sufinanciranja za ove velike prometne evropske europske projekte da se to E, izvadi izvan e, izračuna deficita država članica? Znam da to pitanje nije upućeno direktno vama. Hvala lijepa. Bronislav Liberacki ima riječ. Dziękuję, <clears throat> bardzo, przewodniczący Hvala gospodine predsjedatelju. Ja bih e, nešto rekao o točki 82.3.4 i najprije nešto u vidu komentara. Kriteriji za zrelost projekta za visoku razinu sufinanciranja. Dakle, ako su ti kriteriji preniski, to uistinu može biti opasno. Naime, to piše u studiji. Je li se to već dogodilo? Ako da, u kojoj mjeri? Jesu li, je li se već dogodilo da su kriteriji bili preblagi i dovodi li to do povećanja troškova i koji je utjecaj toga na ugled Europske unije? Hvala. Hvala lijepa, Hene Virkum. Eh, Hvala, gospodine Šade. Hvala vam na izvješću. E, nova potražnja za TNT-om je pokrenuta. Komisija okuplja 300 milijardi eura u vidu jednog paketa. Zanima me, možete li na temelju ovoga izvješća izvršiti ocjenu kvalitete kriterija koji su se do sada koristili za projekte u sklopu TNT-a? Jesmo li uistinu financirali projekte koji su imali smisla za gospodarski rast na čitavom našem kontinentu i za povećanje konkurentnosti u Europi. Nije li trenutak da se ažuriraju ti kriteriji kako bismo bili sigurni da su projekti uistinu korisni za gospodarski rast, zapošljavanje i konkurentnost u Europi? Hvala. Hvala lijepa. Izabela De Monte. Hvala. I ja sam se htjela eh, ponovno vratiti na temu veze između Torina i Liona i reći da su neki postupci već riješeni. E, parlament i vijeće su već radili na tome, tako da u principu imamo već sva jamstva koja se odnose na transparentnost procesa. Osim toga, meni se čini da ova studija e, malo pojašnjava i e, zabrinutosti u vezi sa ekologijom. U svakom slučaju, ovaj koridor je ve, važan i za vezu sa e, Balkanskim poluotokom, a to je naravno bitno zbog povezivanja e, velikog dijela Europe. Tako da zanima me što mislite o tim koridorima i smatrate li da li s njima treba nastaviti. Hvala lijepa. Moje pitanje odnosi se na trasu Y. Ne uklonimo zagušenja koja koriste od trase Y. Ne bi li prije e, Hamburg, Bremen i ostali morali ukloniti zagušenja? Onda će trasa Y biti relevantna. Kao drugo, e, radna mjesta. Ako se 20 godina buši tunel, koliko e, onda imamo radnih mjesta? Međutim, E, što ako želim sanirati postojeću trasu? E, koliko bi onda radnih mjesta bilo osigurano? U Italiji imamo tri velika projekta Lyon Torino i e, Rotterdam Genova. Do danas se ništa nije dogodilo. Smatrate li da će Italija uspjeti ostvariti sva tri projekta do 2030. i morali postojati prioritete prioritet e, kako bi se ostvario i dovršio barem jedan projekt do 2030. a ne samo 20-30%. E, kao drugo, e, koristi. Pitanje se odnosi na trasu Lyon-Torino. Ja dolazim iz Berlina i jako se bojim projekata u kojima neprestano dolazi do povećanja troškova. I zadnje pitanje, Berlin-Breslau. E, može li se ova e, dionica ostvariti na način da se smanji e, vrijeme putovanja? Postoje druge trase koje nisu takav prioritet. Ovo bi bilo puno lakše od projekta Stuttgart 21. A sada, gospodine Šade, imate priliku dati odgovor na brojna pitanja. Kao što vidite, interes je velik. Ja ću nastaviti na njemačkom, budući da je puno pitanja bilo postavljeno na njemačkom. E, imamo ovdje cijeli niz vrlo zahtjevnih pitanja. Na samom početku želio bih reći da Smatram e, da se u ovom domu i u komisiji odvijao jedan jako dobar proces u svezi sa TNT-om e, što se tiče same analize cijelog projekta. E, sve to sadržano je u smjernicama i smatram da je to daleko bolji pristup nego pristup koji se odnosi samo na pojedinačne projekte. Dakle, tu je ostvaren veliki napredak. E, postavljeno je pitanje o koherentnosti. Smatram da je ovakav pristup koherentan, e, budući da se bavimo cijelom mrežom. E, bilo je jako puno pitanja koja su se odnosila na dionicu Lyon-Torino. Ako pogledate ovaj koncept mreže, situacija je takva da doista ova trasa predstavlja zagušenje u mreži i stoga je važno provesti ovaj projekt. On se uklapa u naš analitički pristup. E, bilo je i pitanja u svezi sa detaljima što se tiče ovog projekta. Postoji analiza troškova i koristi, to je ona analiza koju smo citirali. E, observatorij je, e, je predočio tu analizu u svezi sa koridorima to se odnosi na cijeli koridor e, od Liona do Torina, 261 km. Što se tiče procjene troškova, od 26 milijardi, e, ta se cifra odnosi na cijeli koridor. E, I što se tiče same provedbe u nekoliko faza, mogu reći da se u prvoj e, fazi radi na osnovnom tunelu koji će koštati od 8 do 10 milijardi od ovog ukupnog iznosa od 26 milijardi za cijeli koridor. E, potrebno je preispitati nakon e, provedbe tunela što dalje, hoće li biti potrebni dodatni tuneli, za eventualno su potrebni još 4 do 6 tunela Međutim, u prvoj fazi Dakle, radi se o 26 milijardi. Da, točno. E, bilo je još nekoliko pitanja. Naravno što se tiče utjecaja na, na, okoliš. E, tu se govori o temi urana u stijenju u planinama. E, to je točno, tu su potrebne odgovarajuće tehničke i projektantske mjere kako bi se smanjio rizik. E, izvršena je procjena utjecaja na okoliš, postoji taj rizik, to je točno. E, što se tiče sudjelovanja javnosti, e, javnost je sudjelovala i bila uključena od 2006. i 2007. Projekt je išao dalje. Observatorij je pozvao lokalne zajednice i regionalne vlasti da sudjeluju i to sudjelovanje javnosti dovelo je do toga da se sada govori i o provedbi. E, sada ću kratko dati riječ kolegi što se tiče daljnjih pitanja i analitičkog pristupa ja bih e, želio nešto reći o tome ne bi li se regionalne i lokalne mreže trebale bolje uključiti kada se radi o planiranju općih mreža. Odgovor je da. E, potrebno je uvesti integrirano planiranje i projektiranje. E, naveli smo primjere, recimo Baltička željeznica postoje poticaji da se napravi opći plan i da se uzmu u obzir i regionalni priključci. Znači veliki projekt ne smije biti izdvojen, izoliran, mora se integrirati u okruženje. Kao primjer mogu navesti e, dionicu od Ulma do Stuttgarta za vlakove visoke brzine u sklopu projekta Stuttgart 21. Tu ne postoje samo negativni aspekti. Jako je važno uključiti i regionalne e, dionice. To je povezano i sa e, projektom 17, a priključeni gradovi su osnovali partnerstvo, magistralno partnerstvo e, kako bi zajamčili poveznicu sa regijom i sa gradovima. Mislim da je to jako važno pitanje. Uvijek je potrebno voditi računa o cijeloj mreži, a ne samo o pojedinim koridorima, niti o pojedinim dionicama za vlakove velike brzine. E, želio bih nešto reći i o pitanju sufinanciranja od samog početka. Njemački ministar za promet e, osnovao je vladinu komisiju koja se bavi pogreškama kod e, izrade velikih projekata. Budući da je ustanovljeno da smo imali tri velike katastrofe što se tiče planiranja projekata, E, komisija sada želi riješiti zagonetke koje su dovele do tih katastrofa i ustanoviti koji su razlozi doveli do toga da su ti projekti krenuli krivim smjerom. Bitan razlog povezan je s tim da nije detaljno planirana početna faza projekta, a politička i parlamentarna odluka je donesena temeljem okvirnih podataka. To je bio slučaj kod sva tri velika projekta u Njemačkoj. Politička odluka donesena je u ranoj fazi planiranja, kasnije nije izvršena revizija, i nije došlo do detaljnog planiranja i zato je sufinanciranje u početnoj fazi jako važno. To sufinanciranje odnosi se na planiranje, a ne na izvedbu. Što se tiče ulaganja u mrežu, to se odnosi na sve zemlje. E, rano planiranje jako je važno sada bi, do sada se obično pozornost posvećivala projektu tek kada bi se krenulo sa e, gradnjom i to je bila pogreška kod projekta Stuttgart 21. Dakle, rano planiranje. Sljedeće pitanje, ex post analiza troškova i koristi. To smo predložili e, kako bismo prikupili iskustva o velikim projektima. U svakoj zemlji takav veliki projekt je jedinstven. Praktički se neće nešto takvoga ponoviti u sljedećih 20-30 godina. I stoga e, vrlo često dolazi do velikih pogrešaka zbog neiskustva što se tiče provedbe velikih projekata. I zato je bitno da iskustva e, u velikim projektima budu objedinjena, da se uzimaju u obzir. To je nešto što se nudi kao mogućnost na razini Europske unije u smislu uspostave određene baze podataka e, kako bi se mogle prikupiti informacije o tome jesu li realne e, procjene troškova što se tiče e, velikih projekata. Ponekad se događa da su procjene i prognoze su više optimistične, a onda nisu održive. U tom kontekstu treba spomenuti i projekt kontrolinga. E, spomenuli smo i e, pristup e, modeliranja informacija o izgradnji. To je nešto što je postojalo u Njemačkoj. U prošlosti se te informacije nisu integrirale u dovoljnoj mjeri. Što se tiče projekta, potrebno je od samog početka pratiti što se događa. I postoji ovaj instrument za informacije BIM E, na samom početku prikazuje se projekt na trodimenzionalnoj razini kako bi se svaka pojedinost u svezi s projektom evidentirala. To je jako važno i u sklopu planiranja i projektiranja i u sklopu promjena do kojih dolazi. E, te promjene mogu dovesti do naknadnih e, potraživanja i prekoračenja troškova a ukoliko bude postojao dobar sustav informiranja, to se može izbjeći. Na taj se način osigurava kontroling. I na posljedku e, moral rizici, moral hazard. To je naravno nešto e, čime se bave ekonomski stručnjaci. Ukoliko ne dođe do podmirenja troškova, dolazi do velikog opterećenja i to postoji i na razini e, lokalnog i regionalnog e, planiranja. Dolazi do prevelikog opterećenja lokalnih i regionalnih vlasti zbog e, lošeg planiranja. To se odnosi i na projekte na razini Europske unije. Ne bih želio ovdje spominjati konkretne projekte kako ne bih izazvao raspravu Eh, koja bi onda bila u raskoraku sa nacional, raspravom na nacionalnoj razini. Međutim, eh, smatram eh, da je kod svakog projekta, svakog velikog projekta potrebno provjeriti je li projektiranje u skladu sa stvarnim okruženjem. Recimo kada se radi o dionicama za vlakove velike brzine. Potrebno je provjeriti E, što je moguće u sklopu projekta kako e, projekt ne bi bio pretjeran i u neskladu sa tehničkim mogućnostima. E, zatražili ste primjer Berlin Schönefeld. Ondje smo E, na koncu došli do toga da su troškovi tri puta veći od planiranih. Porezni obveznici snose rizik da je e, postojao privatni investitor, projekt bi vjerojatno već odavno bio gotov. E, u projektu se pojavilo jako puno stvari koje nisu bile planirane na samog početku, a pojavile su se kasnije i zbog toga je taj projekt Berlinskog aerodroma postao tako skup. Hvala lijepa. E, želio bih istaknuti da ova dionica između Berlina i Hamburga ima e, maksimalnu brzinu od 240 od Kölna do Frankfurta 300 e, km. Možete pogađati koja je najbrža. Köln-Frankfurt prosječna 195 i između Berlina Eh, i Hamburga 189 eh, km na sat. Dakle, ono što je presudno je udaljenost, eh, a ne samo dimenzionirana i projektirana maksimalna brzina. Izvolite. Hvala lijepa. E, dopustite da zahvalim na tome što ste nam omogućili da uopće razgovaramo o ovoj važnoj temi, ali isto tako da razgovaramo o ovoj iznimno kvalitetnoj studiji. To je zapravo druga studija, nastavak one studije koja je provedena 2013. godine. Želio bih ponovno e, istaknuti da su preporuke e, koje smo dobili vrlo kvalitetne i vrlo objektivne. E, mi se unaprijed veselimo nastavku suradnje s vama, ali isto tako i sa konsultantima kako bismo osigurali provedbu ovih preporuka. Mislim da je u studiji jasna razlika između poboljšanja koja su već ostvarena, e, prije e, u sklopu novog zakonodavnog okvira koji se odnosi na TNT a i u sklopu tri osnovna područja gdje će biti potrebna daljnja poboljšanja. Želio bih reagirati na neka pitanja koje su postavili članovi. E, mislim da su pitanja i komentari bili iznimno korisni. Mnogi od članova istaknuli su preostale poteškoće, a važno je disciplinirati e, nacionalne vlasti kako bismo osigurali da e, se ostvare oni projekti koji su relevantni i koje želimo ostvariti. Mislim da je tu došlo do dramatičnih poboljšanja. Vi ste nam e, kao prvo omogućili donošenje uredbe o TNT-u i isto tako uredbe o instrumentu CEF, instrumentu za povezivanje Europe, a e, tu su jako važni kriteriji prihvatljivosti i vrste projekata koje uzimamo u obzir. To je prvi argument. Kao drugo, činjenica je da, prvi, da smo po prvi puta e, krenuli sa jednom e, opsežnom i detaljnom raspravom sa nacionalnim vlastima, sa e, lokalnom upravom što se tiče same pripreme projekata Nikada do sada nismo imali toliko resursa na raspolaganju jer sada konačno možemo ići na lice mjesta i razgovarati o projektima sa lokalnim vlastima. E, mi se nadamo da ćemo imati priliku e, vidjeti dodanu vrijednost ovog postupka kada budemo otvorili podnesene prijedloge u sklopu natječaja. E, treći aspekt je aspekt uvjetovanosti jer činjenica je da moramo definirati prioritete što se tiče financiranja i u konačnici da iskoristim primjer gospodina Ertuga jako je e, teško tužiti neke vlasti zato što nisu predložile pravi projekt ali barem sada imamo mogućnost dodijeliti sredstva temeljem onoga što smatramo da će e, stvoriti najveću dodanu vrijednost. E, s tog aspekta ova e, studija dobro ilustrira dodanu vrijednost novog okruženja i novih kriterija i alata koje koristimo kako bismo osigurali jednu kvalitetnu sliku projekta. Ima još nešto što je spomenuto. Što bismo mogli učiniti kako bismo E, premjestili e, dinamiku financiranja prema naprijed. Sjećate se da smo zapravo razgovarali o mogućnostima da na početku imamo velike iznose i ovaj iznos o kojem govorimo, 12 milijardi eura, je zapravo skoro polovica e, proračuna za sedam godina. Cilj je dati doprinos koji je skroman, ali presudan što se tiče takozvanog frontloadinga eh, u odnosu na brojne programe, a to će biti velika pomoć što se tiče sadašnje situacije. Eh, Jadransko-jonski koridor. To je inicijativa, međutim to još nije činjenica. Još uvijek nije eh, uključeno u TNT kao što ste rekli, ali dobra je vijest da mi očito radimo na ovom koridoru. To je važan produžetak postojeće ukupne mreže koju želimo napraviti. Dobra je vijest da smo prije dva tjedna u Beogradu formalno najavili na sastan, ministarskom sastanku da ćemo početi raditi na e, nastavku koridora prema zemljama Zapadnog Balkana, koristit ćemo ne samo istu metodologiju, nego ćemo koristiti iste e, koordinatore. Tako da e, ćemo biti sigurni da postoji nastavak i da će se ti koridori povezati na jedan suvisao način Moram vas prekinuti. Dopustite da samo još nešto kažem. Naglasak je na velikim projektima. Razumijemo zašto svi vi stavljate naglasak na velike projekte, ali molim vas, nemojte zaboraviti. E, u konačnici, e, kada govorimo o velikim projektima, oni e, potencijalno mogu dobiti samo 20% ukupnog financiranja iz CEFA. Znači, financiranje velikih projekata je vrlo ograničeno. Ako pogledate opću sliku, i financiranje iz kohezijskih fondova. To je manje od 10% koji će potencijalno ići na velike projekte. Hvala. Hvala lijepa. Što se tiče ovog zadnjeg što ste rekli, moram još nešto reći. Znam da je prosjek e, oko 10%, ponekad je to 20%, ali budući E, da Lyon Torino koštaju 26 milijardi. Vi ste rekli da povećanje od 14 milijardi nije problem. 14 e, milijardi ćemo dobiti od Europske unije. To nam nije drago. Jer ako je javno rečeno da to može biti 10 odnosno 20%, e, onda moramo voditi o tome računa. To je ona važna rasprava. Popis želja je jako velik, međutim vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi. Rasprava se vodi dalje. Što se tiče velikih projekata, imamo još dosta vremena za raspravu, zato sada zahvaljujem E, gostima na ovoj e, studiji koju su svi pohvalili, jako je dobra i to nam je drago. Veselimo se daljnoj suradnji. Možete pratiti daljnju raspravu ovdje ukoliko želite. E, a ja vam sada zahvaljujem. E, ispričavam se. E, sa promjenama reda vožnje u Europi dolazi do e, brojnih promjena, poneprije što se tiče noćnih vlakova. Mnoge linije su ukinute. U Njemačkoj postoje razne peticije, a i u drugim zemljama Europe sa tisućama potpisa. Iz tog razloga potrebno je razgovarati o toj temi i ovdje na našem odboru. Sjećam se kada je došlo do ukidanja noćne linije e, Berlin-Brisel, on, a zapravo je to bio vlak koji je bio pun i bilo je potrebno rezervirati kartu šest tjedana unaprijed. Unatoč tome ta je linija ukinuta. Sada ću prvo dati e, riječ komisiji, a nakon toga CER-u e koji će imati priliku govoriti o ovoj temi. Nakon toga e, imat ćemo raspravu o ovoj temi sa članovima. Prvi govornik je Olive Onidi, e, direktor glavne uprave za promet. E, imate deset minuta na raspolaganju, izvolite. Hvala vam predsjedniče. Vrlo fascinantna i vrlo kompleksna tema naravno odluka o tome nastaviti s uslugom kada god to nije e, pod obvezom javne usluge, to je uvijek nekakle komercijalne prirode, no postoji čitav niz aspekata koji mogu nastaviti funkcionirati uz vašu podršku. Prvi aspekt kojeg bih spomenuo je činjenica da na kraju ništa nije crno-bijelo. u posljednjem izvještaju o željeznicama kojeg smo objavili prije šest mjeseci smo e, dali brojke koje pokazuju da na nizu e, trasa u čitavom nizu zemalja, da je broj putnika porasao, te da je usluga poboljšana. Problem, a sada ću navesti četiri područja u kojima smatram da trebamo unaprijediti ih. Prvi je e, podaci nije prihvatljivo da danas radimo na podacima iz 2012. Ne možemo raditi na temelju takvih podataka i nadam se da ćemo e, to ispraviti u provedbenom aktu koji je predviđen u preinaci i u tom aktu će se popisati podaci koji su nam potrebni koje moramo slati Eurostatu i Europskoj komisiji kako bismo bolje pratili dinamiku i razvoj e, željezničkog tržišta. Druga stvar je e, dovršavanje pravnog okvira. Mm, o tome se vodi rasprava u okviru razgovora o četvrtom željezničkom paketu. Mislim da smo jako dobro pokrenuli raspravu o tehničkom stupu koji, se, koji bi trebao smanjiti troškove pružanja takvih usluga, ali i rasprava o otvaranju e, tržišta domaćeg prijevoza je ključno. Jer međunarodni promet se ne može gledati izolirano. Međunarodni promet mora biti e, dijelom šire mreže te mora pružati više usluga unutar domaćeg prijevoza. I nadamo se da će to unaprijediti mogućnosti za putnički prijevoz, za domaći putnički prijevoz. Treća stvar, ubrzati razvoj alata za naše korisnike E, jako je puno toga napravljeno na tehničkim specifikacijama interoperabilnosti. To su specifikacije koje su potrebne e, za uvođenje sustava izdavanja karata, ali i oglašavanje, bolje oglašavanje različitih usluga, te omogućiti korisnicima da donesu informiranu odluku. To je, e, ja mislim, i e, neprestani zahtjev Europskog parlamenta i nadamo se da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci uspjeti ubrzati e, ritam provedbe svih ovih elemenata. Te na kraju dio koji se odnosi na infrastrukturu i o kojem smo već razgovarali. S novim alatima i novim planovima koji se razvijaju unutar koridora, Naglasak je stavljen na tehničku e, interoperabilnost i nadamo se da ćemo e, dodati još jedan koristan doprinos kako bi međunarodni željeznički promet bio privlačniji, a i tehnički izvedljiviji. Te na kraju kako bismo e, na kraju krajeva smanjili troškove tih usluga. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. A sada dajem riječ Liboru Lohmanu iz CR-a. E, hvala vam. Nadam se da, ćemo, da ću moći prikazati prezentaciju. Hvala vam što ste i nama i zajednici europskih željezničkih i infrastrukturnih kompanija dali priliku da izrazimo svoje mišljenje. Naravno, uključujemo i e, mi uključujemo većinu europske željezničke mreže E, uključujući teretni putnički promet te noćne vlakove. Mm, predstavljamo čitav niz e, različitih kompanija, to su dakle integrirane tvrtke, e, javne i privatne tvrtke. I drago mi je da mi zapravo predstavljamo glas cijelog željezničkog sektora. Mi definitivno smatramo da je željeznica rješenje na probleme i na buduće buduću potražnju te e, na probleme koji su povezani sa nedostatkom e, goriva, to jest energenata. Stoga željeznica definitivno može ponuditi rješenje i smatramo da može pružiti pravi odgovor na te izazove. Da vam dam nekoliko brojki koji je postotak domaćeg i međunarodnog prometa te broj e, putnika. 94% su unutarnji promet, oko 6% na EU razini, To je podjela između domaćeg i međunarodnog prometa. Što se tiče segmenata između regionalnih putovanja i putovanja velikih udaljenosti, dakle 15 je regionalno, 25% ide na vlakove velikih brzina, i nakon toga su velike udaljenosti. Dakle, to su omjeri koje moramo imati na umu kad govorimo o važnosti e, željezničkih usluga. Koje su izazovi? E, počet ću sa izazovima na tehničke strane. E, dakle, imamo tehničke izazove koji se odnose na e, dozvole na europskoj razini za autobusne e, prijevoznike. To, nažalost, postaje jaz kojeg još uvijek trebamo riješiti i to u okviru tehničkih specifikacija interoperabilnosti za buduće nesmetano kretanje autobusnih prijevoznika. Zatim mnoge međunarodne usluge dakle, posluju na komercijalnoj bazi, dakle profitabilnost je ključ za kvalitetu usluge, a predstavnik komisije je također spomenuo činjenicu da su ulaganja u infrastrukturu nedovoljna. Osim toga smatramo da uvjeti e, nisu istovjetni u svim ovim područjima. Poseban fokus na e, noćni prijevoz vlakom, to je također spomenuto, vidite zapravo da je sve manje takvih usluga i naravno svjesni smo očekivanja naših putnika. Putnici traže veću kvalitetu takvih putovanja, veću kvalitetu prostora dakle, za predukrcaj. Isto tako žele u lankovima imati vagone, restorane, žele ugodne, ugodna putovanja koja će trajati oko 6 do 7 sati. Molim vas da usporite. Pokušavam se držati vremena koje mi je dano. Da, ali to mora biti prevedeno. Specifični izazovi za noćne vlakove. Dakle, moramo ispuniti očekivanja naših putnika. Pod velikim smo pritiskom zbog e, rasta niskotarifnih avioprijevoznika i teško nam je natjecati se sa takvim prijevoznicima. Zatim, s druge strane, dolazi do zastoja, e, zbog velikih zastoja i zbog velike gužve tokom dana, tokom noći se e, rade popravci i održavanja te mreže, tako da e, treba pronaći način za riješiti taj problem. Te zatim troškovi specifičnih željezničkih vozila, zato što za noćna putovanja naravno moramo imati vagone za spavanje i tako dalje a to su vrlo specifična vozila i ne mogu se koristiti za vrijeme dana, tako da to ograničava upotrebu takvih vagona. Spomenuo sam natjecanje sa e, niskotarifnim avioprijevoznicima. To je nešto što doista negativno utječe na privlačnost putovanja noćnim vlakovima. Stoga moramo pronaći pravo rješenje a prema našem mišljenju pravo rješenje je vlak velikih brzina. Potencijal vlaka velikih brzina je e, dakle vrlo dobar jer se dakle izbjegava gužva u zračnom prostoru, a, ali za to je potrebno unaprijediti e, infrastrukturu mreže u Europi. Zatim nejednaki uvjeti za sve. To je jedna od najbitnijih tema ako će se ovakav prijevoz komercijalno održati zato što moramo dakle uravnotežiti dakle sve te intermodalne veze i e, pripremiti infrastrukturu, riješiti pitanja sa PDV-om te internalizaciju vanjskih troškova. Te na kraju, ako govorimo o budućnosti e, željezničkog sektora, stvarno moramo reći ono što je očito. 100% cestovne mreže se naplaćuje. Dakle, i e, željezničke mreže se naplaćuje, a to se ne primjenjuje na cestovnu mrežu i ne primjenjuje se na e, zračni prijevoz. Dakle, koja je naša vizija za promet putnika? Želimo promovirati više međunarodnih putovanja, želimo e, promijeniti konvencionalnu međunarodnu ponudu te povećati kvalitetu putnika te ponuditi alternativu za niskotarifne prijevoznike. Osim toga, željeznički promet je zapravo kostur održivog i integriranog e, sustava prijevoza, te mora imati dobre veze sa zračnim i autobusnim prijevozom. I hvala vam puno na vašoj pozornosti. Hvala lijepa. A sada dajem riječ predsjedniku e, Europskog saveza putnika, gospodin Gerrit. Hvala vam. Hvala vam na doprinosu. Drago nam je da i mi se možemo da i mi možemo dati svoje mišljenje. Nemam slajdove, no tek ukratko Europska putnička federacija predstavlja 35 organizacija za korisnike javnog prijevoza u 20 europskih zemalja. I potreba za jednostavnim željezničkim putovanjem je zapravo, nas je zapravo i okupila prije 12 godina. E, najprije pitanje izbora. Jako je važno da putnici mogu odabrati na koji će način putovati. Taj e, odabir, taj izbor mora priznati i okolišne prednosti, ali i potrebu za dakle, e, odgovarajućom uslugom po odgovarajućoj cijeni. To se odnosi i na međunarodne dnevne vlakove, ali i na međunarodne noćne vlakove. i ne želim praviti razliku između prekograničnih i međunarodnih, zato što bilo koji vlak koji povezuje dvije zemlje će se smatrati međunarodnim vlakom. Istina je da e, natjecanje između željezničkog i ostalih oblika prijevoza nije pošteno. I slažemo se sa kolegama iz CERA u tom pogledu. No, političari, to jest donositelji odluka na nacionalnoj i europskoj razini mogu učiniti što šta kako bi se situacija poboljšala. Iskustvo naših članica organizacija pokazuje, pokazuje da je potrebno više dijaloga između nacionalnih menadžera infrastruktura. Zatim naplata, naplatu treba pogledati. te cijene ne smiju biti toliko visoke kako bi usluga, da, ne, da usluga ne bi postala neprivlačna. Zatim projektirati se mora vrlo pažljivo te uzeti u obzir i domaći i međunarodni promet. Financiranje. Ako e, prijevoznik dobije javna sredstva, zar ne bi trebalo biti, e, zar ne bi trebalo definirati uvjet da se uspostave međunarodne veze dnevne i noćne gdje je to potrebno i to veze koje će donijeti dodanu vrijednost i korist europskim građanima. Uglavnom koristi imaju i jedna i druga strana. Građani imaju već mogućnost birati gdje će živjeti, raditi i studirati, poslovni kontakti su jednostavniji, turizam također može donijeti koristi i u to moramo uvjeriti regionalne vlasti. Okrugli stol eh, je na granici između Njemačke i Poljske, dakle o toj temi je učin, tu je učinjeno mnogo. Zatim između Vilaha u Austriji i Udina u Italiji E, je također uspostavljen jedan dnevni vlak. I potrebno nam je više takvih projekata, jer kada se povežu regije, e, to donosi koristi i e, putovanjima na većim udaljenostima. U slučaju franšiza, jedan od uvjeta bi trebao biti da željeznička vozila budu interoperabilna s obje strane granice jedan takav slučaj imamo e, dakle između Njemačke i Češke. I to je odličan primjer prekogranične franšize. Da volio bih vidjeti više takvih primjera. veselimo se provedbi tehničkog stupa unutar četvrtog željezničkog paketa i smatramo mm, i zapravo ocjenjujemo sve takve e, zakone prema dva kriterija. Hoće li donijeti koristi našim putnicima i hoće li olakšati međunarodni promet. Noćni vlakovi, međunarodni noćni vlakovi, noćne veze su još dodatni ključni faktor. važno je da putuju u odgovarajućim vremenima, jesu li ugodni i pružaju li putnicima mogućnost da spavaju u vlakomu. Zatim, da li se povezuju sa dnevnim vlakovima. Ja sam nedavno stigao u Minhen u 7.30 ujutro i Kas, vlak je kasnio, no na sreću dnevni vlak koji je dakle e, koji se nadovezao na njega je zadržan kako bi se osiguralo nesmetano putovanje. Smatramo da noćni prijevoz vlakom ima važnu ulogu, no naravno ta uloga nije danas jednaka kao što je bila prije 30 godina. Stoga mi u našoj organizaciji pozivamo Europsku komisiju da naruči studiju o socijalnim, gospodarskim i e, okolišnim koristima za europske građane noćnih vlakova, te troškovi u odnosu na koristi. To mislim da će takva studija biti ključna za određivanje budućeg razvoja. Hvala vam. Hvala lijepa. Javlja li se još netko za riječ? Nekoliko vas već imam na popisu. Kamp. Ehm, Doktor Lohman Hvala. I zahvalan sam na ovim vrlo vrijednim e, informacijama koje smo dobili. Imam tri pitanja. Koja je veza između ovoga i željezničkog paketa, posebno onog dijela koji se odnosi na upravljanje. Je li taj paket adekvatan? I ima li nekih potreba da se adaptira um, postojeći okvir upravljanja? Drugo pitanje vezano je uz konkurenciju između noćnih vlakova i jeftinijih letova odnosno letova kao jeftinije alternative. Prošli petak je noćni vlak između Amsterdama i Frankfurta ukinut, naprosto zato što je konkurencija bila prevelika. Postavlja se pitanje je li stalište gospodina Lohmansa uistinu realno. Imam dojam da ste i vi i ja bili bili ste, smo na večeri Europskog foruma željeznica gdje je predstavnik iz Njemačke rekao da se noćni vlakovi više ne mogu nositi sa konkurentskim pritiskom jeftinih letova. Mm, čini mi se jedan pozitivan trend u vašim komentarima. Na čemu se to temelji? Lucy Anderson. Hvala. Kao prvo želim čestitati predsjedatelju, gospodinu Krameru, koji je stavio ovu točku na dnevni red. Mislim da je iznimno bitno da o tome razgovaramo. Drugo, donekle se ne slažem sa gospodinom Vanderkampom kada je riječ o pitanju održivosti nije stavljen dovoljan naglasak na političku volju i potrebu za ublažavanje klimatskih promjena. Imam konkretno pitanje za komisiju i za CER. Isto tako želim podržati predstavnika EPF-a i njegove argumente kao i poziv da se e, izradi jedna neovisna studija. Mislim da bi se ovaj odbor trebao uključiti u izradu opisa projektnog zadatka e, prije nego što se krene u izradu studije. Ova pitanja koja se tiču održivosti su bitna. Međutim, ne uspoređujemo iste stvari. Postoji politička i ekološka potreba u smislu želja putnika, ali isto tako i ublažavanja klimatskih promjena da se održe e, noćni e, vlakovi i međunarodne usluge. I zanima me može li predstavnik komisije reći zašto uredba TNT i uredba CEF-u, e, zašto se ne mogu koristiti kriteriji iz tih propisa kako bi se usluge koje, koje se pružaju na noćnim vlakovima mogle staviti kao prioritetne. Mislim da nije točno da je nemoguće održati e, te noćne vlakove. Imamo podatke koji pokazuju da su takvi vlakovi vrlo popularni i nema razloga Zašto to ne bi moglo funkcionirati uz odgovarajući okvir? Isto tako se ulaže i u noćne vlakove u drugim dijelovima Europe. Ja sam nedavno bila na vlaku od Minhena do Zagreba, to su i novi vlakovi. I isto tako ima i drugih primjera e, usluga u željezničkom prometu koje funkcioniraju i e, za kojima postoji potražnja od strane putnika. Dakle, to nije samo komercijalno pitanje, to je jedno vrlo važno pitanje, e, općenito pitanje za naš odbor. Dominik Rike ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju i zahvaljujem na ovim e, izlaganjima koja smo čuli. Imam e, dva komentara i jedno pitanje. Prvi komentar je sljedeći. E, dakle, u međunarodnom željezničkom prometu noćni vlak omogućuje duža putovanja. Međutim, e, malo me iznenadio njegov zaključak, jer noćni vlakovi su u konkurenciji sa jeftinim letovima, dakle njima konkuriraju jeftini letovi, a kriteriji komfora i luksuza omogućuju da se i dalje održe usluga noćnih vlakova. Da, slažem se da mogućnost e, da postoje tuševi, da postoje vagon restorani, da e, su to bitni elementi Međutim, to znači da u tom slučaju e, nam ne konkuriraju jeftini letovi. Ovo je drugačija vrsta prijevoza. I u tom smislu postoji velika razlika među vlakovima i niti jedan strateški izbor. Dakle, ako se ka... treba reći da su jeftini letovi jedna stvar, a da su konforni noćni vlakovi druga stvar. E, naravno, ima e, noćnih vlakova koji izgledaju kao dakle, kao da služe za prijevoz stoke, a neki su vrlo konforni. Dakle, pitanje je hoće li se, e, imamo mogućnost brzog prijevoza danju ili sporijeg prijevoza noću. U svakom slučaju noćni vlak ne može e, dakle znači određeni komfor. Što se tiče izdavanja karata, E, u međunarodnom prometu, to je uistinu katastrofa. Vrlo je komplicirano dobiti ponudu i dobiti jedan, jednu jedinu kartu. Drugo, korištenje interneta još uvijek je problematično u tom području. Treće, e, pokušaj da se dobije fizički karta još uvijek je e, dakle postupak vrlo složen i isto tako postoje problemi kada je riječ o cijenama, dakle postoje neke, neka sniženja, neke povoljne ponude za mlade i tako dalje. Dakle, e, tu ima nekoliko zapravo problema vezano uz izdavanje karata. To je sasvim suprotno situaciji vezano e, koja se odnosi na jeftine letove gdje postoji mogućnost usporedbe cijena i vrlo se lako može dobiti fizički karta e, kod kuće. E, isto tako e, neke aviokompanije e, revidiraju svoju politiku. Dakle, revidiraju svoju politiku cijena. Možete li molim vas odgovoriti na pitanja i time ću završiti. Izostanak usklađene politike na europskoj razini među operaterima dovodi do toga da nema ponude koja je trenutno e, vjerodostojna e, u tom području. Thank you, Hvala gospodine predsjedatelju. Ja imam jedno pitanje vezano uz e, ovu konkurenciju između vlakova i autobusnog prijevoza. Govori se o tome da se pokreću nove autobusne kompanije koje pružaju i luksuzne e, usluge i je li to utječe na usluge u željezničkom prometu i kako gledate na budućnost i hoće li te nove usluge autobusnog prijevoza biti veliki izazov e, za željeznički promet i što trebamo poduzeti u vezi s time? Hvala. Ja bih e, rado da nam komisija objasni na koji način namjerava revitalizirati željeznička područja koja nisu dostatna, a ima ih mnogo. E, dakle, tu su noćni vlakovi, regionalne veze, međunarodne veze i tako dalje. To je moje prvo pitanje. ako uzmemo u obzir da je cijena, dakle cijena i vrijeme ne mogu biti e, dovoljan kriterij za putnike, Smatram da danas ima ponuda, e, možemo to usporediti sa jeftinim letovima. E, kolegica je spomenula i autobusni prijevoz. Dakle, u današnje vrijeme se nude paketi, nude se e, paketi, nude se i hotelski smještaj što čini tu ponudu mnogo konkurentnijom. Mene bi zanimalo koji će se kriteriji koristiti kako bismo bolje se upoznali sa potražnjom i potrebama putnika jer na temelju e, njihovih potreba morali bismo e, ići u izradu nove ponude. Peter Lundgren. Hvala gospodine predsjedatelju što ste mi dali riječ. U današnje vrijeme je najbitnije trajanje e, samog putovanja. E, dakle, nije čudo da se putnici odlučuju za e, avion umjesto vlaka. Osim toga, letovi su obično i jeftiniji. Međutim, postoje problemi iz perspektive konkurencije. Postoje velika potrebna za ulaganjima u infrastrukturu, to dovodi do povećanja cijena. Ako željeznice žele biti alternativa, e, cijene moraju biti niže. Europska unija pokušava proširiti ovlasti u svim područjima, a željeznice će sada postati sastavni dio toga. Da, letovi su jeftiniji i brži od točke A do točke B i tu e, vlakovi i zapravo nemaju mogućnost da budu konkurentni. Putnici bi možda htjeli da se mogu istuširati na noćnom vlaku. Međutim, ono što je bitno je kako doći od točke A do točke B. E, mislim da je jedino pitanje koje se odnosi na konkurentnost je kako sniziti cijene e, u željezničkom prometu. Žoš hvala lijepa. Ja bih imao vas sasvim konkretna pitanja. Možemo konstatirati da na raznim dionicama postoji ponuda raznih operatera E, i nude se usluge u takozvanom lancu. E, razmišlja li komisija o određenom rješenju ili recimo da li CR o tome razmišlja e, o situaciji kada neko poduzeće izađe iz tog lanca zbog troškova. Događa se da dođe do blokade cijelog prometa zato što je jedan operator izašao iz tog ponudbenog lanca. Drugo pitanje, konkurentnost u odnosu na niskotarifne aviokompanije. Uz dužno poštovanje, tu se moram složiti sa Dominikom Rikeom, važno pitanje ovdje je sama kvaliteta materijala. Možemo konstatirati da su željeznička poduzeća u zadnje vrijeme uložila jako puno u vlakove velike brzine. To je točno, međutim zanemarili su konvencionalne vlakove. E, tako da ne postoji nikakva ponuda niti mogućnost da se nešto popije, da se čovjek osvježi. Zato smatram da ukoliko ovi vlakovi žele biti konkurentni u odnosu na jeftine letove, bitno je jako poboljšati ponudu. Hvala lijepa. Bilbao. Hvala vam. Čini mi se da u svim raspravama neprestano razgovaramo o istim stvarima, no s različitim pristupom. Zato što opet slušamo o četvrtom željezničkom paketu, a do toga ne bi došlo da mi nismo predstavljali naša, naše izvještaje. Zašto nemamo jedinstvenu europsku kartu? Ja bih to baš voljela kao europska građanka. Htjela bih kupiti jednu kartu i doći u bilo koji europski grad i sjesti na vlaku u Strasburu, a ne da moram e, stati u drugoj zemlji i skrcati se iz vlaka prije nego što dođem u Brisel. Jer Europa je još uvijek prepuna prepreka i na ovaj način nećemo poboljšati ništa. Niti ćemo sniziti cijene, niti ćemo učiniti vlak prihvatljivijim putnicima a i dnevni i noćni vlakovi bi mogli biti vrlo korisni građanima. Stoga, stalno govorimo o, o istoj temi, samo s različite strane, a svi jako dobro znamo što se događa. Imam pitanje za naša dva gosta. I jedan i drugi su spomenuli važnost usvajanja i napredovanja u četvrtom, um, četvrtog željezničkog paketa te tehničkog stupa. No to nije moguće bez političkog i upravljačkog stupa. Mene zanima koje je vaše mišljenje o tome. Smatrate li da bi ovaj parlament trebao već jednom i oduprti se e, opiranju zemalja članica, da bi trebao usvojiti na cijeli željeznički, četvrti željeznički paket, jer već danas ujutro i jučer i protekli mjesec Stalno slušam istu raspravu. Stalno govorimo o istome, a sve je već napisano. Meni je dosta da stalno o tome razgovaramo. Moje pitanje, želimo li napredovati? I zato želim vas pitati, što vi mislite o tome? I bila bih vam zahvalna kada biste mi dali iskren odgovor. Vielen Hvala lijepa. Ja sam zadnji koji se javio za riječ pod ovom točkom. Ono e, što mene čudi je da 0,9% e, cesta ima cestarine, a 100% na prugama. To je katastrofa. 6% željezničkog prometa prelazi granice. Već 20-30 godina trudimo se u Europi ostvariti napredak, a ostvarili smo 6%. To je prava katastrofa. I e, naše pitanje je upućeno je komisiji. Što vi radite da se to promijeni? E, imamo ogromnu konkurenciju. E, niskotarifne aviokompanije nisu jeftinije zato što je to nešto što košta manje nego zato što ulažu jako puno novca. Svake godine 30 milijardi europskih poreznih obveznika zato što ne moraju plaćati PDV, ne moraju plaćati naknadu na energente, a željeznica je ta koja to plaća i upravo zato su niskotarifni letovi alternativa. To je politička volja u Europi i komisija tu mora reći da želi poštenu tržišnu utakmicu, a ne nepoštenu. To se mora promijeniti. A što se radi? Prodaja e, karata, informacije o kartama u trećem željezničkom paketu. O tome smo donijeli odluku prije 7-8 godina, a do danas to nije ostvareno. Zašto su cijene u prekograničnom prometu veće nego duge e, velike udaljenosti unutar jedne zemlje. E, govorimo o Ujedinjenoj Europi, a zašto to nismo ostvarili? Daću vam primjer. Između Berlina i Breslaua, danas sam to već spomenuo, imamo prazninu od 50 km. Ona bi se mogla zatvoriti sa 100 e, milijuna eura i uštedjeli bismo dva sata. A autobusi autobusni promet vozi 3,5 sata. Oni ne plaćaju cestarinu. A ukinuta je željeznica zato što su autobusi bolji. Prije rata trebali smo za tu dionicu 2,5 sata, danas 5 sati. Sa 100 milijuna 1% od projekta Stuttgart 21 mogli bismo zatvoriti tu rupu. A željeznica je ukinula tu liniju. E, Poljaci su e, sanirali svoju željeznicu sa europskim sredstvima. E, Njemci su to napravili samo do Kotbusa, nedostaje određena dionica i ta dionica do Kotbusa je financirana iz europskih sredstava. Što kaže Europska komisija na to? Daju sredstva kako bi se ukinule određene linije. To je prava katastrofa. Što se radi sa sredstvima europskih poreznih obveznika i, i što tu poduzima komisija? Što se tiče vlakova velike brzine, čuli smo da se e, ne radi o tome da treba biti što brži, nego onoliko brze koliko je to potrebno. Trebamo biti ekonomični. Spomenuo sam neke dionice na kojima je moguća maksimalna brzina od 300 km na sat E, to nam ne treba. U prosjeku se vozi oko 200 km na sat, budući da je dionica prekratka. Iz toga moramo izvući pouku. I prije 20 godina e, su govorili o tome da je dovoljno imati maksimalnu brzinu od 250 km na sat. Sada to govori i njemačke željeznice. Zanima me što misli komisija o nepoštenom tržišnom natjecanju. E, tu je potrebno nešto učiniti jer u protivnom vlakovi neće voziti niti danju niti noću. E, sada bih molio odgovore. Tko želi dati odgovor? Gospodinu Nide, izvolite. Hvala gospodine predsjedatelju. Da, u istinu srž problema o kojemu raspravljamo odnosi se na veliku fragmentiranost željezničkog sektora. Dakle, postoji fragmentacija kod povezivanja usluga željezničkog prometa s ostalim vrstama prometa. Isto tako postoji velika rastjepkanost u željezničkom sektoru na europskoj razini. Kada govorite o pitanju konkurentnosti, istih uvjeta za različite vrste prometa, znate i sami koliko je ta tema osjetljiva e, ta tema ovisi o različitim okvirima koji se odnose na različite vrste prometa. Prema tome svima vam je poznato koliko je teško unijeti poboljšanja u e, taj okvir. E, mi ćemo se pozabaviti tom temom kada vam iznesemo novu inicijativu o internalizaciji vanjskih troškova to je osnova koja nam je potrebna da vidimo u kojoj mjeri možemo iznijeti neke prijedloge politika da bismo promijenili odnos među različitim vrstama prometa. No, mislim da trebate priznati da je to vrlo zahtjevno. E, što se tiče e, drugog dijela pitanja, drago mi je da je velik broj članova postavio pitanje vezano uz četvrti željeznički paket. Mi radimo na tome da izradimo najbolji, najkvalitetniji okvir kako bi e, se omogućili, omogućilo da nove usluge budu što otvorenije. Nadamo se da ćemo u sklopu četvrtog željezničkog paketa imati odgovornost e, upravitelja infrastrukture, da će se oni konzultirati, da će se zajedno s njima planirati razvoj mreže. Upravitelji infrastrukture moraju zajedno raditi kako bismo imali paneuropski e, pristup, a ne samo nacionalni pristup kod obveze ulaganja. Nadam se da će to dovesti do određenih pogodnosti. Isto tako je bitan otvoren pristup kada se radi paralelno na letovima i na uslugama iz autobusnog prijevoza. Međunarodne rute su još uvijek zahtjevan, zahtjevno pitanje u željezničkom sektoru e, bez regulatornih prepreka u broju e, stanica u unutarnjem prometu ovaj prijedlog PSO uključuje i mogućnost međunarodnog da se i dio međunarodnog putovanja pokrije tim obvezama da potrebno je da se da doprinost iz javnih sredstava kako bi građani mogli imati pristup takvim uslugama. Što se tiče tehničkih aspekata, E, gospođa Bilbao i neki drugi su e, dobro rekli da se tehnički stup odnosi na smanjenje troškova i na to da se omogući e, da međunarodne usluge budu ekonomičnije. Što se tiče izdavanja karata, da slažem se s vama, to je frustrirajuće. Prva mjera koja je poduzeta je bila poduzeta zahvaljujući gospodinu Liboru Lohmanu a to je bio da pristup bude više od ozgo prema dole. Gospodin Lohman je disciplinirao svoje članove zajedno sa kolegama iz komisije i sada je postignut dogovor o tome kako bi sustav trebao funkcionirati. Mi bismo zajedno sa željezničkim sektorom htjeli postići da mogućnosti koje postoje u drugim vrstama prometa budu na istoj razini i u željezničkom prometu. Nema nikakvog razloga zašto željezničke usluge ne bi bile više dostupne u smislu različitih načina kupnje e, i izdavanja karata. Mi još uvijek živimo u papirnatom svijetu ovdje. Što se tiče infrastrukture, mi ćemo nastaviti biti vrlo zahtjevni kod željezničkih prijedloga koje dobijemo. Većina naših napora ide u smjeru toga da dobijemo što veći udio u infrastrukturnim željezničkim projektima i gospodine Kramer mi zahvaljujući novim instrumentima koje ste nam stavili na raspolaganje gledamo na prekogranične veze kako ulaganja s jedne strane granice bi se mogla E, isto tako odraziti i e, s druge strane granice kako se to ne bi radilo izolirano. Hvala gospodine predsjedatelju, hvala na pitanjima. Ja ću krenuti od e, četvrtog paketa jer je bilo pitanja o tome. Mi bismo htjeli vezano uz međunarodne putničke usluge reći da je to područje već otvoreno za konkurenciju. A ako govorimo o četvrtom paketu mi bismo e, stavili naglasak na dovršavanje triloga u tehničkom stupu. Zato što postoji veliki potencijal u smanjenju cijene, u smanjenju troškova. Ako govorimo o putničkom prometu i noćnim e, noćnom prijevozu, to će biti vrlo bitno u e, komercijalnim aspektima te usluge. Želim naglasiti još nešto što je bitno za budući razvoj e, tehničkih specifikacija za interoperabilnost. E, u e, režimu rec dakle to još uvijek nedostaje u novom sustavu trebamo dovršiti onaj dio koji se odnosi na tehničke specifikacije kako bismo imali uzajamno davanje dozvola za putničke vagone. Što se tiče upravljanja, slažem se da trebamo imati punu transparentnost i da pogotovo što se tiče upravitelja infrastrukture i e, naplate pristupa e, infrastrukturi. To je nešto što još uvijek izostaje u ovom e, dijelu. Što se tiče konkurencije između noćnih vlakova i niskotarifnih letova, htio bih reći sljedeće. Premda govorimo o dva različita segmenta tržišta, e, riječ je o istim udaljenistama, dakle govorimo o 1800 do 1000 km e, i tu zapravo konkuriraju ove dvije vrste usluga. E, naravno, ja da idem na put i ako imam mogućnost da se odlučim za let koji traje pola sata, neću zahtijevati visoku razinu usluge na letu. A međutim, ako namjeravam putovati vlakom 10 sati, očekujem određenu razinu usluge. Dakle, moramo biti u mogućnosti ponuditi veću razinu usluge na vlakovima nego što je to slučaj kod niskotarifnih letova. To se odražavaju cijeni karte. Što se tiče troška, to treba sagledati i u smislu naplate, naknada i internalizacije vanjskih troškova. Mi se slažemo s time i nadamo se da ćete danas poslije podne kada budete govorili o naplati korištenja autocesta i o budućnosti E, internalizacije vanjskih troškova e, da će to dovesti do postizanja boljih uvjeta za željeznice. Što se tiče izdavanja karata, da postoji potencijal za poboljšanje situacije, naša zajednica je toga svjesna i zato smo i pokrenuli ovaj model pune usluge, potpune usluge i to bi trebalo biti zajedničko sučelje za sve e, kanale prodaje za putnički promet i željezničke usluge. Dakle, želimo imati multimodalnu integraciju usluga izdavanja karata u budućnosti. E, ne poričem da e, klijenti neće odmah vidjeti koristi od toga, moramo prilagoditi i e, informatički dio tome, ali idemo u tom smjeru. Što se tiče konkurencije između autobusnog prijevoza i željezničkog prijevoza, primijetili smo da gdje god je da je, da je došlo dakle kod uvođenja e, autobusnog prometa da je došlo do određenog e, pomaka na taj e, segment tržišta naime njihovi troškovi su manji kao i kod niskotarifnih letova i to je također nešto što će biti bitno za budući međunarodni željeznički promet to se mora uzeti u obzir i to je još jedan aspekt koji će utjecati na usluge koje se nude na noćnim vlakovima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Želio bih istaknuti tri ili četiri stvari. Na početku nekoliko riječi o četvrtom željezničkom paketu. Kao i naši e, kolege i prijatelji, mi želimo da četvrti stup postane zakon što je prije moguće. E, što se tiče vlada, odnosno upravljanja, podržavamo načelo liberalizacije. Ono što je najvažnije je da željeznice funkcioniraju i nadalje kao tim. Ne možemo dopustiti rasjepkanost mreže i rasjepkanost ponude putnicima. Što je duže putovanje, međunarodno putovanje, a danas ovdje uglavnom govorimo o međunarodnim putovanjima, to su veće šanse da će se koristiti više vrsta prijevoza. E, spomenut ću noćni vlak e, od Amsterdama do Minhena kojim sam putovao prije nekoliko tjedana. To je jedan od elemenata višemodalnog e, prijevoza. Prvo sam krenuo iz rodnog grada 40 minuta vlakom, 20 minuta taksijem, let preko Sjevernog mora oko 50 minuta, lokalni vlak od e, Schiphol aerodroma u središnji Amsterdam, noćni vlak do Minhena, međunarodni dnevni vlak od Minhena do Salzburga i onda zadnjih 10 minuta pješice. Ovo je bilo moje putovanje od e, prve do zadnje točke. Jako je važno da e, multimodalni prijevoz funkcionira. E, nekoliko riječi o autobusima i niskotarifnim letovima. I ja sam početkom jeseni e, letio od Londona do Bukurešta e, niskotarifnim letom. Glavni je razlog bio povezan sa troškom i vremenom. Trajalo bi daleko duže da sam išao vlakom i koštalo bi daleko više. Mi u Engleskoj ponekad kažemo da je potrebno uvijek izabrati ono što je vama najprikladnije, ono što je najprikladnije za vaš džep. Dakle, međunarodni putnici moraju imati mogućnost razumnog izbora, a to je nešto što im se mora osigurati na način da postoje jednaki uvjeti e, u pogledu različitih vrsta prijevoza. I na posljedku što se tiče putovanja na daleke udaljenosti, vlakova na daleke, odnosno autobusa na daleke udaljenosti, e, osnovni su razlozi povezani sa troškom, a kao drugo Putovanje autobusom može biti jednostavnije od putovanja vlakom, posebice ako se radi o putovanju između dva mjesta e, kod kojih ne postoji dobra e, veza vlakom. Onda morate razmotriti i koje alternative postoje. Možete li putovati autobusom, a ne vlakom? No, E, bitno je da autobusi imaju odgovarajuće kolodvore, tako da ne završite negdje u predgrađu rano ujutro, kao što je to ponekad slučaj. Osim toga, mora postojati odgovarajuća skrb za putnike, kao što je slučaj na vlakovima. Postoji određena uloga koju trebaju odigrati autobusi, međutim, e, to je nešto što se zapravo dogodilo sjecajem okolnosti. Hvala lijepa, zahvaljujem izvjestiteljima. Temeljem pitanja i odgovora možemo zaključiti da je potrebno još puno toga učiniti i posebno bih zahvalio onima koji se bave internalizacijom vanjskih troškova. To je nešto što se mora dogoditi. Moramo tu voditi računa i o kerozinu, odnosno oporezivanju ako na međunarodnim letovima ne postoji obveza plaćanja PDV-a, zašto ta obveza postoji što se tiče željezničkog prometa? Isti uvjeti, isti kriteriji moraju postojati za sve. Dakle, imate našu podršku. E, naravno, uvijek e, možemo reći bolje ikad nego nikad, ali zapravo već kasnimo sa svime time. Prelazimo na zadnju e, točku. Sada bih pozdravio prvo naše goste iz Donje Saske. Dobrodošli na sastanak našeg odbora. E, gospođa Majsner vas je pozvala, koja je također ovdje i to nam je iznimno drago. Prelazimo sada na sljedeću točku dnevnog reda. Po tom točkom e, imat ćemo izvještaj EMZE i Želim iskazati dobrodošlicu gospodinu Miliju koji će održati izlaganje u ime e, Europske agencije za pomorsku sigurnost. Drago mi je što ste došli. Izvolite. Dear Mr. President, Poštovani gospodine predsjedatelju, uvaženi e, zastupnici u Europskom parlamentu, poštovane dame i gospodo. Hvala vam lijepa što ste me pozvali danas e, ovamo na vaš sastanak i dali mogućnost da kažem nekoliko riječi o aktivnostima EMSE. Europske agencije za pomorsku sigurnost i o izazovima s kojima se moramo nositi što se tiče budućnosti. Zahvaljujem ovom odboru koji nam je pružio veliku podršku u našem radu od osnivanje MC 2002. E godine. U ovoj prezentaciji imate podatke koji se nadovezuju na prezentaciju koju sam ovdje održao 2012. Molim vas tišinu. Mislim da je jako važno redovito razmjenjivati gledišta i osigurati razmjenu informacija između naše agencije i ovog odbora i veselim se daljnoj suradnji na ovom području. E, budući da ovdje imamo i nove članove, želio bih prvo reći nekoliko riječi o našoj agenciji. Ona uključuje dionike i e, rekao bih isto tako nekoliko riječi o našoj petogodišnjoj strategiji. EMSA je jedna od regulatornih agencija koja je osnovana 2002. godine nakon usvajanja specijalnog tehničkog zakonodavstva na području pomorske sigurnosti. E, ono o čemu govorim je takozvani sigurnosni paket Erika. U sklopu regulatornog paketa naš je mandat definiran e, uredbom Europskog parlamenta i vijeća. EMSA ima pravnu osobnost, e, vlastiti proračun i odgovara za vlastite aktivnosti. Od 2006. agencija ima sjedište u Lisabonu. Drago mi je što mogu upravljati ovim centrom izvrsnosti sa nekih 250 e, zaposlenih koji dolaze iz svih zemalja Europske unije, a cilj je pružiti potporu Europskom pomorskom klasteru. Mi imamo oko 55 milijuna eura koje dobivamo izravno Naši e, prihodi iznose oko 400 tisuća eura, a doprinos je 5,5 milijuna eura. Kada sam došao u odbor u rujnu 2012. E, radilo se na konačnim izmjenama postojeće uredbe koja je stupila na snagu u ožujku 2013. E, i njome su uvedene razlike između osnovnih i pomoćnih djelatnosti agencije. Nastavili smo provoditi postojeće aktivnosti, međutim temeljem zakonodavstva proširen je mandat što se tiče aktivnosti reagiranja na način da obuhvaćamo i onečišćenje mora e, naftnim instalacijama i osim toga e, provodimo nadzor na moru E, čime se širi tehnička pomoć e, na susjedne zemlje. Međutim, agencija nije iznimka u odnosu na druge institucije i od nas se zatražilo da smanjimo razinu sredstava koja su potrebna za naše funkcioniranje. Ova smanjenja potrebna su, a pritom moramo osigurati istu razinu kvalitete rada kao što je to bio slučaj u prošlosti. Nedavno smo usvojili petogodišnju strategiju i to smo učinili u suradnji sa e, upravnim odborom agencije. Temeljem te strategije radit ćemo u narednih pet godina na konceptima koji su od ključne važnosti. Kriteriji su transparentnost, učinkovitost, djelotvornost, fleksibilnost i stvaranje dodane vrijednosti. Strategija se temelji na ideji da je agencija dovoljno zrela da može pružati visoko kvalitetne usluge ključnim dionicima, ali isto tako na dobrobit europskog pomorskog klastera, a na taj se način stvara istinska dodana vrijednost. Naglasak bi stavio na nekoliko osnovnih zadataka agencije i naše ambicije za narednih pet godina. Agencija i nadalje provodi e, aktivnosti što se tiče potpore komisiji u praćenju, nadzoru i provedbi obvezujućih zakonodavnih akata Unije. E, mi danas moramo provoditi i kao i nacionalne uprave cijeli niz e, propisa na europskoj razini. E, zakonodavstvom su utvrđeni visoki standardi. Agencija pruža potporu Europskoj komisiji kako bismo osigurali da sve države članice na jednak način poštuju zakonodavstvo. E, postoje misije i inspekcije koje obavljamo i podnosimo izvještaje. Isto tako provodimo nadzor nad inspektorima i provodimo inspekcije nad kontrolorima, a u ime država članica posjećujemo njihova središnja tijela i regionalna tijela i isto tako kontaktiramo sa tijelima na Bliskom istoku, a cilj je provoditi kvalitetne aktivnosti što se tiče izgradnje novih brodova ili popravaka starih. Primjerice u ime Europske komisije pažljivo pratimo e, nedavno spajanje Norske Veritas i Lojda dva velika društva kako bismo osigurali poštivanje visokih standarda. Kao što vjerojatno znate, sve je veći broj je koji dolaze izvan Europske unije, a rade na našim brodovima. Odnos je negdje 70-75%. Agencija pruža potporu komisiji u svrhu nadzora nad sustavima certificiranja u ime država članica. E, zajednička metoda omogućava uštedu sredstava na razini pojedinih država, a pritom imamo jedinstven pristup. E, primjerice, kada smo imali velik broj pomoraca koji su došli sa Filipina, agencija je pokrenula intenzivan program inspekcija kako bi osigurali da filipinski pomorci udovoljavaju zahtjevima odgovarajućih međunarodnih konvencija. Smatram da je agencija dovoljno zrela da u narednim godinama ostvari još veću dodanu vrijednost uz pomoć e, pristupa inspekcijama koji se temelji na procjeni rizika, E, uz pomoć analize i širenja informacija temeljem horizontalne analize što će uključivati i najbolju praksu. Agencija također provodi cijeli niz zadataka na području zaštite okoliša, zaštite pomorskog okruženja, na taj način pruža potporu Europskoj komisiji i državama članicama. E, provodimo aktivnosti na području e, kontrole emisija i onečišćenja zraka sa brodova pratimo i nadziramo aktivnosti na međunarodnoj razini. Na razini Europske unije EMSA istaknuo bih e, provodi aktivnosti koje se odnose na sadržaj e, sumpora u energentima i gorivima. U tu svrhu izradili smo cijeli niz priručnika kako bismo mogli obavljati kontrole, uzorkovanje i tako dalje. Vrlo je važno što smo uspostavili sustav za razmjenu informacija o inspekciji sumpora između nadležnih tijela i uprava. Aktivnosti na ovom području nastavljaju se i na druge načine, a kako bismo ispunili zahtjeve iz ove direktive. E, Pruže se i tehnička potpora, e, a u cilju smanjenja emisija. U narednim godinama EMSA će naglasak staviti na potporu europskim inicijativama čiji je cilj smanjenje onečišćenja morskih područja, a pruženjem tehničke potpore europskim dionicima kako bi se u potpunosti iskoristili potencijali e, informacijskih sustava Emsa. E, temeljem direktive o praćenju prometa razvili smo e, međunarodni automatski identifikacijski sistem, e, dakle sustav za praćenje položaja brodova. Imamo jedinstveni sustav koji se zove SafeSeaNet koji objedinjuje sve nacionalne sustave u jedan jedinstveni na europskoj razini. Svaki akreditirani korisnik sustava može dobiti puno korisnih informacija na način da klikne jedan od ovih e, trokuta koji označavaju položaj broda. Mi svakodnevno u bazi podataka dobivamo 5 milijuna izvještaja o položaju brodova i 10 tisuća različitih obavijesti o vrsti tereta, položaju broda i tako dalje. Zadnji tehnološki e, napredak e, i najmodernija tehnologija omogućava nam korištenje satelitske tehnologije. Satelitski automatski identifikacijski sustav je sustav koji koristimo, koji zovemo AIS. Osim toga, koristimo i identifikaciju i praćenje brodova na velikoj udaljenosti, takozvani sustav LRIT, i T, a pritom koristimo satelitsku tehnologiju i to možete vidjeti ovdje. Na globalnoj razini svakodnevno pratimo nekih 8 do 9 tisuća brodova. Zahvaljujući fleksibilnoj infrastrukturi možemo kombinirati informacije iz svih agencija i možemo kombinirati pomorske aplikacije iz vanjskih izvora. Na taj način možemo dobiti potpuniju i točniju sliku. Postoje velike prednosti kombiniranja različitih sustava i to može imati pozitivan utjecaj na unutarnje tržište i učinkovitost pomorskog prometa. Postoji još jedan primjer za eh, najbolje moguće iskorištavanje eh, postojeće infrastrukture i integriranih pomorskih usluga. A to je nešto što eh, možemo vidjeti i u sklopu reakcije na krizu i izbijanje ebole. Ovdje možete vidjeti grafički prikaz e, koji se odnosi na položaj brodova koji su plovili u zapadnu Afriku ili su dolazili iz Afrike. Te informacije bile su vrlo korisne što se tiče pripreme kriznih planova. Mi smo osim toga izradili sustav koji se temelji na satelitskom sustavu. Brodovi koji prolaze ispred naših e, obala trebaju e, ploviti na način da se izbjegne istjecanje nafte. E, tu je potrebna tjesna suradnja između nadležnih tijela i EMSE. Ukoliko dođe do istjecanja nafte, Obavijest o tome dobivamo u roku od 30 minuta. Odgovarajuća država članica onda šalje brod ili helikopter za nadziranje i poduzima potrebne mjere kako bi se spriječilo onečišćenje. Ova usluga Clean Sea Net e, pomogla je spriječiti nezakonito istjecanje nafte i osigurava veliku pomoć što se tiče osiguranja čistoće mora. Okruženje se brzo mijenja i EMSA je razvila mogućnosti za prikupljanje integriranih podataka iz e, svih sustava agencije, a iz vanjskih izvora kako bismo imali potpuniju sliku zbivanja na moru. To se pak e, može prilagoditi i dalje dijeliti državama članicama ili drugim institucijama i tijelima Europske unije. Na taj način povećava se niz mogućnosti za analizu situacije na moru u svakom trenutku. To se odnosi i na Frontex. Frontex od MS dobiva eh, informacije eh, koje su korisne za nadzor situacije na moru, a riječ je o praćenju položaja brodova. Osim toga dajemo informacije Europskoj agenciji za nadzor nad nezakonitim ribarstvom Surađujemo i sa EU naforom u cilju sprečavanja piratstva u Afričkom moru. U budućnosti agencija želi postati središnji pružatelj usluga i informacija što se tiče pomorskog prometa. Stvorit ćemo nove mogućnosti koje nudi napredna tehnologija u pogledu nadzora nad prometom na moru. Osigurat ćemo pouzdane podatke i izbjeći preklapanje napora. Agencija ima važnu ulogu i što se tiče reagiranja na naftno nečišćenje. Imamo 18 plovila e, koji služe u tu svrhu, a pozicionirani su uz naše obale E, imamo ih nekoliko na sjeveru, u Atlantiku, dva na Mediteranu i svi ovi brodovi e, plove u sklopu javno-privatnog partnerstva. Postoje specifikacije koje razvijamo što se tiče reakcije na slučajeve onečišćenja. E, privatni brodovlasnici su vlasnici ovih plovila, oni provode svoje gospodarske djelatnosti, ali su predvidjeli ugovor za stand-by. To znači, drugim riječima, da će odmah obustaviti svoju gospodarsku djelatnost i prijeći na način rada usmjeren prema sprečavanju onečišćenja. Moraju biti spremni reagirati u roku od 24 sata. E, nedavno isticanje u Meksičkom zaljevu pokazalo je koliko je važno paziti što se događa u odobalnoj ekstrakciji nafte. E, ima jako puno instalacija za ekstrakciju nafte u, na moru i stoga je važna funkcija praćenja. Kao što sam spomenuo, naše e, sposobnosti i kapaciteti moraju se prilagoditi proširenom mandatu koji uključuje isprečavanje onečišćenja. Izradili smo akcijski plan Ukoliko dođe do istjecanja nafte, postoje različite e, situacije i različite vrste reakcije ukoliko se radi o naftnoj platformi gdje se krenulo sa ekstrakcijom ili ukoliko se radi o isticanju nafte sa broda. Mi dajemo prednost e, mehaničkom sprečavanju onečišćenja kad god je to moguće. Dame i gospodo, nadam se da ste stekli uvid u aktivnosti naše agencije temeljem ovog kratkog pregleda. Veselim se vašim pitanjima i ponavljam naš poziv da nas posjetite u našem sjedištu u Lisabonu u dogledno vrijeme. Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine Mila. Zahvaljujem dakle direktoru Europske agencije za pomorsku sigurnost. Očito je naš dnevni red prilagođen našoj posjeti naših gostiju iz Donje Saske. Donja Saska ima dugu obalu na Sjevernom moru, tako da je ovo vrlo zanimljiva tema i za naše goste. E, neću sada davati riječ koordinatorima. Ako se netko želi javiti za riječ, izvolite. Diedrik Lun. Hvala vam. Hvala vam i na prezentaciji koja nam je vrlo detaljno objasnila koje usluge pružate i kako pomažete zemljama članicama. Imam jedno pitanje. Spomenuli ste e, pomorce. Ja sam nedavno bila na konferenciji e, o brodarstvu i govorilo se o privlačenju e, zaposlenika u tu industriju, da je to problem. ne čini se kao karijera u koju se može napredovati, e, radno vrijeme nije među najprivlačnijima i naravno ne poklapa se dobro sa obiteljskim životom. Imate li podatke do koje mjere je to problem? Zatim, isto tako spomenuto je da nema dovoljnog broja žena, tako da očito takva zanimanja nisu privlačna ni ženama. No, mislim da to je problem i da postaje sve e, očitiji. Mm, to sam shvatila iz razgovora sa predstavnicima industrije. E, a sada, gospođa Majsner. Hvala lijepa. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Vrlo je zanimljiva. Ja ne dolazim iz Donje Saske, nemam dugu obalu, ali me jako zanima ova tema. I zapravo bih imala jako puno komentara i pitanja, ograničit se na par. E, mi u Europi imamo strategiju za plavi rast. E, tu spada i pomorstvo e, koja bi tu uloga bila EMSE? Ja osobno imam određene predožbe, ali me zanima vaše mišljenje. Plavi rast znači da sve pomorske djelatnosti moraju biti bolje međusobno usklađene i moramo nastojati otvoriti nova radna mjesta kako bismo ostvarili veće prihode u tom području. Kao drugo imala bih jednu napomenu. Mislim da je jako dobro da je to bila želja parlamenta da EMSA bude nadležna i za inspekciju i nadzor, odnosno pravila koja se odnose na naftne platforme e, jer u prošlosti ste bili nadležni samo za onečišćenje e, koje dolazi od brodova, međutim tu su jako važne i naftne platforme. Kao treće, govorili ste o bazama podataka koje već postoje. Imate satelitsko praćenje i tu dolazi do razmjene podataka. Moje prvo pitanje je imate li sve podatke koje bi vam trebali? E, temeljem političke aktivnosti u području ribarstva znam da postoje određeni podaci koje države članice ne žele dati. Osim toga postoje određeni subjekti i informacije koje bi bile relevantne za osiguranje odgovarajuće zaštite. A tu bi me zanimalo i na koji način sprečavate e, da ne bi ti podaci dospjeli u pogrešne ruke. Dakle, kako osiguravate zaštitu podataka. E, još par napomena. Spomenuli ste ebolu. Do sada smo samo govorili o eboli u svezi sa dolaskom putnika u zračne luke, međutim tu su važne i pomorske luke. Koje tu praktične implikacije postoje? Ako znate da neki brod dolazi iz e, regije u kojoj e, postoji puno oboljelih od ebole. Jeste li imali neki slučaj nekoga ko je zaražen ebolom? I još jedno pitanje u svezi sa havarijom nizozemskog broda kada nitko nije smatrao da je odgovoran za Flaminiju. E, je li tu došlo do određenih e, implikacija? Na koncu je Njemačka morala e, poduzeti mjere u tom slučaju. I na posljedku, da li bi bilo korisno kada bi se u pomorstvu moglo sporazumijevati samo na jednom jeziku, engleskom naime? Hvala lijepa, Kis Taylor. Možete sada govoriti na engleskom. Hvala vam. Hvala vam na ovoj interesantnoj prezentaciji. Moje se pitanje odnosi na dodatnu odgovornost koju je parlament dodijelio MC a odnosi se na napne naftne i plinske platforme. Ja sam bio izvjestitelj za zakonodavstvo o dodatnom financiranju za te nove odgovornosti u novom financijskom okviru i osnovni proračun je porastao na 165 milijuna eura. Volio bih od vas čuti danas e, neke novosti o aktivnostima EMSE, o e, nadzoru naftnih i plinskih e, platformi. Znam da ste se malo dotakli toga i htio bih čuti vaše primjedbe i to posebice o financijskoj podršci koju ste dobili od Europske unije. Hvala vam. Hvala, a sada gospodin Van de Kamp. Hvala vam. Oprostite što ću ponovno ponoviti pitanje, no kako funkcionira suradnja sa nacionalnim tijelima? Posvetili smo pažnju samo dvijema stvarima no zbog naših e, građana moramo paziti da ovo ne bude preskupo i paziti da se posao ne udostručuje. Možete li nam nešto reći o dakle suradnji sa nacionalnim tijelima upravo kako bi se izbjeglo e, dakle dvostruko dvostruki zadaci. Jose Farija je sljedeći gospodine Miller, susreli smo se u Lisabonu u MC, tako da u principu ste meni već odgovorili na sva pitanja. No moram vam reći da je vaša prezentacija ovdje i prezentacija u e, Lisabonu obje su bile fantastične. Baza podataka agencije je impresivna i mislim da bi svi trebali otići u Lisabon i vidjeti osobno kako funkcionira agencija i čuti prezentaciju o tome. I još bih vam htio reći da primjer koji ste dali u vezi s ebolom, da je to samo mali primjer onoga što EMSA može učiniti za europske institucije u smislu prikupljanja i razmjene podataka. Htio bih vam zahvaliti na vašem radu u MC i EMSI na radu u proteklih nekoliko godina. Hvala lijepa. E, čuli smo nekoliko pitanja, a i ja bih imao jedno pitanje. Došlo je do jedne nesreće. I u sklopu sigurnosti mora postojati mogućnost uplovljavanja u sljedeću luku. E, postojala je velika rasprava E, o tome. Međutim, to nije povezano sa Europom niti sa sigurnošću. Zanima me e, izbjeći takve situacije da se ne zna u koju luku treba uploviti e, brod koji je pretrpio nesreću. Kako spriječiti takve događaje u budućnosti? Izvolite. Hvala vam predsjedniče, hvala i ostalima na zanimljivim pitanjima. Počet ću sa pomorcima i mm, takozvanim socijalnim mjerama, to što e- EMSA može učiniti kako bi e, privukla pomorce u ovu branšu. Imali smo nedavno e, sastanak na tu temu i zemlje članice su zabrinute zato što pomorci se ne zapošljavaju u zemljama članicama. To je tema kojoj e, i institucije i zemlje članice moraju e, posvetiti dosta pažnje, a ne samo EMSA. Ako govorimo o radu na plovilima, na brodovima, ti poslovi danas više nisu interesantni mladim ljudima. Iako su brodovi, to jest plovila, vrlo moderna, e, vrlo tehnološki sofisticirana, i e, to je nešto o čemu moramo govoriti mladima, o tome da postoje brojne mogućnosti za rad na brodovima i da imaju još jako puno e, mogućnosti nastavka svojeg e, školovanja u tom području, a osim toga i da postoji mogućnost da imaju posao na kopnu nakon dakle pomorskog iskustva. Imamo od oko 70 do 75 E, brodova koje plove pod zastavom zemalja članica Europske unije, a čiji pomorci dolaze iz zemalja e, dalekog istoka. E, moram reći da su plaće vrlo atraktivne. Zaposlenici iz trećih zemalja jesu nešto manje plaćeni, no još uvijek je stvarnost takva da imamo velik broj zaposlenika iz trećih zemalja. što EMSA čini um, kako bi podržala plavi rast u Europskoj uh, uniji. EMSA je pružila jako puno uh, podataka o uh, nadzoru plovila u Europskoj uniji. Imali smo projekte Plavi pojas koji je počeo 2011 i u tom smo projektu proučili mogućnost smanjenja administrativnog tereta na plovilima. Imali smo oko 250 plovila koja smo redovito pratili i vidjeli smo da možemo pratiti e, plovila i koristiti naše sustave kako bi i porezne e, uprave dobile sve podatke koje su njima potrebne za oporezivanje. No u ovom trenutku porezna tijela ne prihvaćaju elektronske e, metode pružanja informacija. Nadam se da će ta prepreka biti uklonjena do 2016. kada će stupiti na snagu novi e, kodeks o carinama. Uh, Trenutačno radimo i na nacionalnim sustavima i to bi trebalo stupiti na snagu u lipnju 2015. no još uvijek imamo prepreke u provedbi direktive u svim zemljama članicama. Nadalje, razvijena podataka i sigurnost. EMSA je kroz cijelo svoje poslovanje posvećivala jako puno pozornosti zaštiti podataka i svi podaci koje EMSA prikuplja su zapravo u vlasništvu zemalja članica. To znači da ne smijemo zadržavati te podatke bez dozvole zemalja članica ili visoke e, skupine i ne smijemo ih razmjenjivati sa dakle vanjskim tijelima. To je vrlo strogo pravilo kojeg se e, jako strogo držimo. To znači da ne dajemo informacije drugim strankama, a da prethodno ne dobijemo odobrenje e, zemalja članica ili od strane skupine koja upravlja tim podacima. Zatim e, postavljeno je pitanje o naftnim i plinskim platformama te o e, financijskoj omotnici koja je sada e, finalizirana. Govorimo o 160,5 milijuna eura. Prije toga smo imali 154 milijuna eura. toga dobili smo 6 milijuna više. No kad gledamo e, novi zadatak nadzor naftnih i plinskih platformi, riječ je o vrlo izazovnom zadatku za EMSU. Što smo do sada učinili? Pripremili smo akcijski plan kako reagirati u slučaju e, nesreća. To naravno nitko ne želi vidjeti u europskim vodama, no ako se dogodi, e, mi ćemo s tim sredstvima pripremiti sve što možemo. I kao što sam rekao u svojoj prezentaciji, planiramo e, kapacitete za zaustavljanje širenja i opremili smo uh, naša plovila um, sredstvima za sprečavanje širenja mrlja i dodatnom opremom. Surađujemo sa naftnom i plinskom industrijom. Um, oni su vrlo otvoreno pristupili toj suradnji i mislim da s njima jako dobro surađujemo. Dobro. Hvala lijepa. A sada dajem riječ gospođi Kristine Berg iz Glavne uprave za promet. Izvolite. Äh, Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja ovdje zastupam komisiju, a posebice odjele za pomorsku sigurnost. Zahvaljujemo na odličnoj suradnji koju smo imali i u prethodnom mandatu sa ovim odborom. Veselimo se daljem nastavku naše suradnje. E, željela bih dati odgovor na nekoliko pitanja na koja gospodin Milen nije dao odgovor, budući da ne potpadaju pod izravno područje nadležnosti agencije. E, preliminarno bih željela reći da ne morate ići u Lisabon kako biste vidjeli demonstraciju informacijskih sustava agencije Prvog prosinca zajedno sa Emson eh, u hotelu u blizini Europskog parlamenta. Navečer organizirat ćemo prezentaciju, nakon toga će biti koktel. Imaćete priliku postaviti pitanja i dobiti sve odgovore, a da ne morate putovati u Lisabon, iako bi vas agencija sigurno rado primila i u Lisabonu. Što se tiče samih pitanja, govoreći o brodu Flaminija, a to je pitanje o kojem je e, razgovarao ovaj odbor kada je gospodin Milija zadnji put bio ovdje. Željela bih reći što je učinjeno i što ćemo raditi kako bismo izbjegli takve slučajeve. Mi smo e, objedinili neovisna tijela svih država članica koja donose odluku o davanju utočišta E, to je nešto što je uređeno europskom direktivom. E, mi smo ih okupili i zajedno s njima krenuli na jedno zanimljivo putovanje. E, sada s njima radimo takozvane desktop vježbe, vježbe na kompjuteru. Sa EMS-om pripremamo simulacije i situacije u kojima brod traži pomoć. Sva nadležna tijela a ovo je bio slučaj u Rotterdamu, moraju odigrati simulaciju procesa donošenja odluka i rješenja. Ona pravna praznina e, koja je postojala je što je nesreća bila na otvorenom moru kada govorimo o Flaminiji, a nije bila u teritorijalnim vodama pojedine države članice pa se nije moglo znati i definirati tko je nadležan. Mi osim toga razvijemo operativne smjernice u suradnji sa nadležnim tijelima. Naglasak stavljamo upravo na to kako spriječiti takve slučajeve u budućnosti. Smjernice su skoro gotove, a osim toga namjera nam je promicati ove smjernice na razini Međunarodne pomorske organizacije, jer ovakve se nesreće događaju po cijelom svijetu. E, čuli ste e, možda za Meizi e, došlo je do spora između Koreje i Japana o preuzimanju broda. Riječ je dakle o međunarodnom pitanju i mislim da možemo profitirati od korisnih aktivnosti koje su pokrenute nakon ove nesreće broda Flaminija. E, što se tiče pitanja koje nas brine sve, moram reći da su nam potrebni europljeni koji imaju veliko pomorsko iskustvo. Ovdje moramo razlikovati između priobalnog prometa i osposobljavanja za pomorski promet u Europi. Ti pomorci češće su kod kuće i to su područja gdje možete pronaći i žene. Tu postoji velika razlika u odnosu na prekooceansku plovidbu gdje su pomorci tjednima odsutni. Ono što je dobro je da zahvaljujući zakonodavstvu koje smo usvojili tijekom zadnjeg mandata uspostavili smo informacijsku bazu zajedno sa EMSom kako bismo dobili preciznije podatke o pomorcima. U ovom trenutku to je veliki problem. Mi čak ni ne znamo koliko europljana radi na brodovima koji plove pod europskom zastavom, a koliko na drugim brodovima. Imamo procjene, ali nemamo precizne podatke. Zahvaljujući tome, onda ćemo imati i predođbu što se tiče tehnološkog e, elementa i dimenzije i moći ćemo razmišljati o tome kako privući više mladih ljudi u ovu profesiju. Što se tiče pitanja ebole, gospođa Meissner je govorila o tome. Mislim da moramo reći da zahvaljujući e, izvješćivanju EMSE, radna je skupina došla do zaključka da usporedbi sa zrakoplovstvom ovo područje ne predstavlja područje velikog rizika. U međuvremenu smo obustavili izvještaje jer zapravo ne postoji putnički promet iz Zapadne Afrike u europske luke. Radi se o posadama a postoje smjernice Međunarodne pomorske organizacije i svjetske zdravstvene organizacije što se tiče pitanja što treba učiniti kapetan kada se odlazi u zemlje e, zapadne Afrike kako bi se smanjila razina rizika. Osim toga postoje i mjere koje provode pojedine luke u Europi, a u odnosu na posade koje stižu iz ove regije. Ono što je za nas važnije je da moramo pozvati sam ovaj sektor da osigura da ne dođe ekonomskog urušavanja što se tiče zapadne Afrike, budući da više neće postojati izvoz iz tih luka zbog mjera predostrožnosti. To bi, po mom mišljenju, bilo histerično, ali može se dogoditi da neki eh, operateri više ne idu tamo i zato je važno surađivati sa sektorom kako bi došlo do e, ranog upozorenja i kako bi se spriječilo da dođe do ukidanja linija koje povezuju zapadnu Afriku, a kako bi se osigurala ekonomska održivost ovih zemalja. Ne znam jesam li dala sve odgovore. Jedno pitanje odnosilo se na pomorsko prostorno planiranje. Što se tiče EMSE, to trenutno nije još predviđeno. E, radi se o direktivi. Moramo provjeriti koliko bi to bilo korisno u praksi. Mogu zamisliti situacije u kojima se države članice moraju međusobno konsultirati, eventualno tražiti podatke o e, rutovima brodova. EMSA tu može pružiti pomoć, ali tu ne postoji institucionalna uloga koja bi bila predviđena što se tiče pomorskog prostornog planiranja i EMSE. Mislim da sam dala odgovor na sva preostala pitanja. Hvala. Hvala lijepa gospođo Berg, hvala lijepa gospodine Müller. E, ovime završavamo e, sjednicu koja je otvorena za javnost. Samo jedno kratko pitanje. Mislim da je to zanimljivo za sve. Spomenuli ste smjernice koje su rezultat nesreće Erika. Kada će one točno biti gotove i kada ćemo ih mi dobiti na uvid? Zahvaljujem na vašem odgovoru. Te se smjernice su trenutno u fazi finalizacije, na njima sada završavaju nacionalna tijela. Nakon toga ćemo se o smjernicama konzultirati s industrijom, zato što tu sudjeluju različiti dijelovi, dakle od osiguranja, luka i tako dalje. I mislim da bi bilo pošteno da i njima damo mogućnost da reagiraju. Jednom kad dobijemo njihove komentare, a mislim da ih možemo imati do kraja, do početka sljedeće godine, tada ćemo dovršiti te smjernice. Hvala lijepa. Ovime završavamo ovu točku dnevnog reda. E, sada ćemo još samo imati povratne informacije o trijalogu, međutim e, taj razgovor treba se odvijati iza zatvorenih vrata. Zatvoren je za javnost, stoga bih molio da posjetitelji napuste dvoranu. Hvala vam lijepa što ste došli obamo i ugodan provod u Briselu.